Dear colleagues, it is the uh, time to start. Dragi kolege, vrijeme je da krenemo. Možemo početi sa prvim točkom dnevnog reda, oto je osvajanje dnevnog reda. Ako nema prigovora, možemo usvojiti dnevni red. Drugi Druga točka su uh, objave priopćenja predsjednika trebam reći nešto o misiji COP21 u Parizu, Francuskoj. E, tu su i dokumenti. 21. E, sjednica unfccc konferencija stranaka u Parizu od 7. do 12. prosinca. Zatim NEK, sastav pregovaračkog tima i datum trijaloga o pregovorima o nacionalnim e, gornjim granicama emisija Parlament je usvojio svoj mandat e, na trećoj sesiji u listopadu prošle godine. Pregovarački tim sastojat će se od predsjednika izvjestitelja i u Sjeni. Vijeće je usvojilo opći pristup u prosincu, a prvi trijalog je zakazan za sljedeći tjedan, četvrtak 25. veljače. Treća točka je radionica o prenosim bolestima, e, europski odgovor na HIV, TB i hepatitis C, radionica o prenosivim bolestima, EU, odgovor EU na HIV, TB i hepatitis C koju je organizirala radna skupina za zdravlje, a su predsjedao je Glenis Vilmut i gospodin Peterle. Održat će se danas 17. veljače u 12.30 sati u prostoriji ASP 3G2. Također trebam najaviti jednu promjenu u tajništvu Envija. Nakon više od četiri godine u tajništvu Envija Nora Kovačeva će nas napustiti kako bi e, se pridružila tajništvu EMIS e, e, odbora za istrage. U svakom slučaju želim joj sreću na novom poslu. Danas imamo prevođenje na 21 jezik i sastana, e, datoteka je raspolaganju i elektroničkim putem, sastanak se prenosi putem weba. Treća točka dnevnog reda je odobrenje zapisnika sa sjednica održanih 25. lipnja, 29. listopada i 9. i 10. studenoga. Ako nema prigovora, e, smatramo zapisnike usvojenim, odnosno odobrenim. Idemo sada na petu točku dnevnog reda, a to je strategija Europske unije za Alpsku regiju. Odmah ću započeti tako što ću dati riječ naše, našoj izvjestiteljici za ovo mišljenje, a to je naša kolegica Renata Brijano. Kasnije ćemo početi sa izvjestiteljem u Izvoli Renata. Hvala gospodine predsjedniče. Poštani kolege, danas u odboru ENVI započinjemo izradu ovog mišljenja koje se odnosi na strategiju Europske unije za Alpsku regiju. Nacrt mišljenja koje sam vam eh, proslijedila je naravno kratak, eh, zato jer eh, prostor koji mi je stavljen na raspolaganje mi nije dopustio da se pozabavim ovim svim tematikama i također međusektorskom prirodom ove regije, ali tijekom našega rada i uz pomoć dopune kolega i njihovih amandmana sigurno sam da ćemo izraziti mišljenje koje će povesti računa o svim aspektima. Pošla sam od jednog promišljenja o ovoj regiji. To je jedna zemljopisno centralna regija, nalazi se u središtu Europske unije. Ima jedinstvena prirodna i zemljopisna obilježja i to je jedno od najbogatijih područja na svijetu sa najkonkurentnijim i najinovativnijim gospodarstvom. No, međutim, to je regija koja se nalazi pred velikim izazovima. Tu imamo pojavu globalizacije i demografska kretanja na tom području koja su posebne prirode, zatim izloženost klimatskim promjenama, pitanje energetike, i također sezonalnost što utječe i na turističke tokove i ta regija ima i zemljopisni položaj u Europi zbog kojega je to tranzitno područje i to je povezano e, i sa pitanjem prometa i povezanosti. Evo u mojoj prvoj točki izvješća želim istaknuti kako je politika zaštite okoliša prisutna u svim akcijama koje su predviđene Alpskom strategijom kao što je također i predviđeno europskim pravom. Nadalje možemo se usredotočiti na više tema. Prva je ekološki aspekt, dakle ova regija nudi veliko prirodno i krajobrazno bogatstvo i tu nalazimo veliki broj ekosustava. Kada pomišljamo na Alpsku regiju, mislimo prvenstveno na Alpe, ali također imamo i regija koje su i alpske, ali i primorske i zbog toga imamo tu veliku raznolikost ekosustava, imamo brdska područja, planinska područja, ravničarska područja i također priobalje. Dakle, kao što sam rekla, ekosustavi su doista raznoliki. Osim toga, u toj regiji postoje i vrlo gusto naseljena područja, tu mislim e, i na sve velike gradove koje se tu nalaze i imamo manje rijeđe naseljena područja u brdima i koja su također vrlo različita međusobno jer imamo recimo prska područja u našem zaleđu gdje dolazi do staranja stanovništva, gdje nema dovoljno usluga, a također imamo i e, alpskih područja koja su više posvećena turizmu i tamo dolazi do nešto drugačijeg razvoja. No, u svakom slučaju, planinska područja i sa ekološkog stajališta predstavljaju težište našeg mišljenja. taj odnos e, između raseljavanja stanovništva i e, brskih područja dovodi do čitav problema, mislim tu na odlazak stanovništva iz naših planina i na to da u planinama postoji veliko bogatstvo i su e, šumarstva, poljoprivreda, ali zbog toga su planinska područja izložena i prirodnim katastrofama poput poplava i tako dalje. Dakle, e, svi ti e, sustavi su vrlo usko međusobno povezani što je također vrlo važno. Zatim, e, pitanje klimatskih promjena koje smo se doista opsežno bavili u ovom našem odboru predstavlja jedan od najvećih problema i zbog geoloških situacija i također zbog e, pitanja zaštite okoliša i zbog e, topljenja ledenjaka koji su u našim planinama sa svime e, što to znači i sa svim svojim posljedicama, zatim pitanje cirkularne ekonomije i ulaganja u tako gospodarstvo dajeći prednost korištenju lokalnih sirovina i lokalnih usluga i proizvoda, zatim to se odnosi na sva ulaganja koja su potrebna za borbu protiv klimatskih promjena i također za prilagodbu na geološke rizike u e, šumarstvo, u poljoprivredu, zatim e, u energetici, obnovljivi izvori energije i alternative energetskoj učinkovitosti, zatim e, potreba da se bolje koristi zemljište jer ova neravnoteža koja postoji između gušće i rijeđe naseljenih područja E, dovodi do toga da imamo i različito korištenje zemljišta, dakle treba omogućiti održivo korištenje zemljišta i u tom području imamo također i brojna zaštićena područja koja mogu predstavljati jedan rasadnik dobrih praksi koje ćemo onda proširiti na cijelo apsko područje, rasadnik za dobre prakse i održivost i tu imamo i još e, jedno e, pitanje koje se nalazi u materijalima od komisije i o čemu bismo mogli dalje raspraviti i sa dionicima i sa svim ostalim razinama upravljanja. Dakle, to je bilo naše polazište, a nadam se da ćemo uz pomoć današnje rasprave i doprinos amandmana kolega da ćemo moći izraziti dobro mišljenje koje će biti korisno cijelom ovom području. Hvala. Počinjemo sa o Sjeni u ime EPP-a, e gospođa Krstinger. Hvala vam, predsjedavatelju. Zahvaljujem na dobrom radu izvjestiteljice. Vjerujem da je ovo izuzetno značajna tema i e, mislim da se i na njoj trebamo dobro surađivati. To je važno za dobrobit naših regija. Vjerujem da je ova strategija Europske unije važan korak u koordinaciji regija u Alpama Smatram da je izuzetno značajno uključivanje teme okoliša kao jedan od ciljeva strategije i raduje me da i odbor za okoliš e, tome može dati važan doprinos. Sigurna sam da mi to zajednički možemo. E, ja ću ukazati na neke točke ovog stajališta, ovog mišljenja i reći nešto o njima. Mislim da to naglašavanje planinskih područja je nešto što je izuzetno pozitivno i tu u svakom slučaju možemo nastaviti raditi. Kod e, točke četiri imam e, pitanje za izvjestiteljicu, ona govori o investicijama za prilagodbu klimatskim promjenama moje pitanje je kako vrsta financijskih investicija su to i odakle bi taj novac mogao doći. I mi koji radimo u planinskim područjima znamo da su ti financijski fondovi relativno već prenapregnuti. Mislim da ovdje moramo e, to iskazati vrlo konkretno kako bi to imalo nekog smisla. Točka šest, e, nju ću isto spomenuti, tu točku smatram posebno kritičnom. Korištenje površina, po mom mišljenju, e, nije, ne bi trebalo biti prisilno regulirano, jer ne bi trebala postati prisila na održivost e, za stanovnike je naravno održivost upravo nešto što je nužno potrebno. Oni znaju da e, trebaju e, gospodariti tim područjima na način da i drugi narešta imaju nešto od toga. E, zatim, što se tiče točke 10, ja ne smatram da bi se ti zaštićena područja trebala smatrati nekom vrstom laboratorija za pokuse to nije dobro. Time se e, zanemaruje lokalno stanovništvo koje radi tamo koje gospodari u tim područjima i označiti ta područja kao eksperimente mislim da nije dobro u smislu strategije i to potkopava vrijednost te regije. Tamo žive brojni ljudi koji e, žele nastaviti tamo živjeti i označavati ih kao eksperimente E, to ne bi bilo dobro za budućnost te regije. Što se tiče amandmana, ja ću postaviti amandman važna, naglasiti važnu ulogu poljoprivrede. Poljoprivreda u planinskim područjima je osobito važna jer ako ne bi bilo obrade zemljišta, obično takva područja zarastaju i pretvaraju se u šumu i onda otvoreni mm, pejzaži više nisu mogući. U svakom slučaju zahvaljujem izvjestiteljici na njezinom radu. E, mi ćemo ovu strategiju Europske unije za Alpsku regiju mm, doista učiniti jednim uspješnim izvješćem. Hvala. Hvala. U ime ECR-a gospodin Dorman. Hvala i hvala gospođi Brijano na izvrsnom izvješću. Do sada je jako dobar posao odrađen i drago mi je što ćemo se pozabaviti e, upravo o učincima na okoliš i na život stanovnika u Danskoj. Mi smo prilično ravna zemlja, no imamo određena izvojna područja, nacionalne rezervate, pa čak i proizvodnju posebnih vrsta hrane na tim područjima ali Alpska strategija, strategija Alpske regije može iskoristiti već postojeće resurse koje se mogu iskoristiti za rješavanje problema e, ukupnog razvoja. Strategija uspoređena sa vrstama strategija koje je Europska unija usvojila za Baltičku ili Dunavsku regiju, recimo, u ovom slučaju e, se strategija temelji na regionalnoj inicijativi, kao što bi to i trebalo biti. Europska strategija za Alpsku regiju uključuje 80 milijuna stanovnika koji žive u različitim zemljama, čak i u dvije zemlje koje ne pripadaju Europskoj uniji, Švicarska i Lichtenstein. I mislim da postojeća sredstva treba iskoristiti za strategiju Alpske regije zajedno sa drugim politikama kako bi bilo moguće uzeti u, obzir zajedničke izazove kod provedbe ovih programa, primjerice kad je riječ o zagađenju okoliša, e, natjecanju među različitim ulaganjima, energetici, e, klimi, turizmu i sl. Ono što je da nema, e, da nisu potrebni novi izvori financiranja u makroekonomskoj strategiji. To je potrebno koordinirati koristeći postojeće europske resurse. Pozvao bih komisiju da izradi akcijski plan za ovu regiju kako bi nadvladala strukturne hendikepe koje ova regija ima i kako bismo osigurali odgovarajuće uvjete za gospodarski rast, učinkovitu socijalnu teritorijalnu koheziju u regiji E, nesretna je okolnost da geografsko područje za ovu strategiju za Alpe nije usredotočeno na neke od regija već pokrivenih u Alpskom konvencijom. E, I e, tu su uključeni i industrijski i veliki gradovi, no drago mi je da su regije uključene u Europsku strategiju, u Alpsku regiju i raduje nas što ćemo i dalje biti uključeni u buduću suradnju. Hvala. U ime Alda, gospođa Müller. Poštovani e, predsjedniče, zahvaljujem prvo izvjestiteljici na ovih osam točaka. E, oni sadrže dosta toga, e, možda i nešto što ću pročitati sa određenim kritikom. Značenje e, poljoprivrede, šumarstva, okolišara i bioraznolikosti igra strahovitu važnu ulogu. Moramo imati pred očima da ovaj kulturni krajlik je, je zapravo sa svojom raznolikošću biljaka i vrsta je nastao um, i temeljem toga što su ljudi obrađivali te terene um, stoljećima. Oni su si doista davali truda i vidimo sada da um, u području poljoprivrede kad se forsira jedno širenje, to zapravo ugrožava raznolikost vrsta a naravno problem je i ako se smanjuje broj stanovnika i ako ljudi tamo više ne žive, također se smanjuje raznolikost biljnih vrsta, e, odnosno općenito vrsta u tim područjima. Stoga je nastavak naseljavanja vrlo bitan za ta područja. U odnosu na veliko gospodarsko značenje turizma potrebno je poduzeti još dodatne napore kako bi taj blagi turizam, nazovimo ga tamo gdje doista postoje inicijative za europsku e, alpsku regiju, to su ti takozvani alpski biseri, nazovimo ih, koji su nastali pomoću mm, poticajnih sredstava, dakle e, inicijative treba dodatno proširiti. Ono što je meni važno kod obnovljivih i alternativnih izvora energije Moramo snažnije naglasiti decentralitet, e, znači bitan je aspekt i nositelji energije u prometu. Tu postoje veliki potencijal za smanjenje opterećenja kroz integraciju prometnih mreža, e, infrastrukturu alternativnih pogona i treba izraditi posebne modele za ove planinske regije. Kao i prethodnim govornicima, ja također imam pitanja e, za neke aspekte ovog izvješća. E, točka 7 primjerice gdje se zaštićena područja nazivaju e, laboratorijima, eksperimentalnim laboratorijima. Doista tu se u meni budi onaj zvuk za alarm, to bi moglo zasmetati ljude koji žive u tim regijama. Ili šest, regulacija namjene površina. Ta točka šest e, zahtjeva dodatna objašnjenja, jer ja sam mišljenja kao izvjestiteljica da je e, potrošnja površina prevelika i da ono što mi trebamo postići je da se jedan dio površina e, ne izvadi iz takve, izdvoji iz takve namjene Točka četiri Prilagodba klimatskim promjenama. Tu bih isto voljela dobiti dodatno pojašnjenje. A inače mi ćemo podnijeti svoje amandmane E, ja sam mišljena da nećemo za to dobiti nikakvo zasebno financiranje, već e, moramo vidjeti i kretati se u okviru postojećih programa. Ono što je za mene dobar pristup i to ću spomenuti i u odboru za poljoprivredu, potica Interreg koji izvrsno funkcioniraju e, i u prekograničnim područjima, njih bismo trebali iskoristiti i u okviru ove strategije i doista E, i e, naglasiti i poljoprivredu i šumarstvo i obnovljive izvore energije. Još jednom zahvaljujem izvjestiteljici i radujemo se nastavku rasprava. Hvala. A sada gospođa Konečna u ime Guja. Thank I Hvala. Ja ću se ispričati e, u ime kolegice Stefanije koja nije ovdje, ali ona je pripremila kratki govor. E, puno, u potpunosti dijelimo ciljeve Europske komisije, počeši od e, najučinkovitije korištenja raspoloživih europskih fondova i resursa država članica. Izazov je koristiti ciljene ulaganja za osiguranje ekonomskog razvoja gdje se ruralna i gorska područja E, poštuju kao važne za lokalne zajednice. Početkom ožujka dvije države članice, Francuska i Italija, će se sastati i odlučiti kako iskoristiti oko 800 milijuna europskih fondova i integrirati te troškove. Treba uzeti u obzir pitanja klimatskih promjena, okoliša, zagađenja e, i očuvati prirode, prirodne resurse i vode i e, ulaganja trebaju biti prilagođena lokalnim gospodarstvima i u e, poljoprivredi i u sektoru turizma i razvijati održiva rješenja imajući na umu njihovu globalno e, ocjenu učinka, uključujući ocjenu životnog ciklusa za svako rješenje. E, Alpe nisu prepreka, već su prilika da asimiliramo različita znanja i kulture, da cijenimo život i da pojačamo suradnju među E, državama članicama poštujući ovo ranjivo i osjetljivo područje. Velika i beskorisna infrastruktura i devastacija teritorija koja nameće e, promjene na morfologiji ovog područja. I sada nešto o točki 7. E, slažem se s mišljenjem da je pojam laboratoriji E, ovdje opasan i navodi na krivi trag. Mi ne govorimo ovdje o nekakvoj in vitro oplodnji, već su to područja na kojima žive ljudi i mi imamo problema s tim stavkom, s tom točkom. Stanovnici moraju biti uključeni u donošenje odluka koje se odnose na ovu regiju. Koherentna apska strategija treba osigurati instrumente za osiguranje ključnih elemenata, a to je održivi promet, sprječavanje zagađenja i omogućivanje e, prilika za zeleni, e, zelene radna mjesta. Hvala, a sada za zelene gospodin Škrlec. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo, moj osvrt na draft e, mišljenja je da, e, kao i obično e, što govorim, da su makroregije jedan dobar način upravljanja regijama i lokalnim zajednicama u Europskoj uniji, da doprinose puno učinkovitijem i svrsishodnijem korištenju europskih fondova zbog toga što se upravo kroz zajedničke projekte razvijaju održiva rješenja i u gospodarskom smislu i u okolišnom smislu. E, pozdravio bih ovo izvješće jer se dotaknulo dosta e, okolišnih problema i na pravi način ih je zapravo adresiralo, ali bi dodao e, nekakve recimo tri, tri, tri razmišljanja koja bi mogla nadopuniti ovo to izvješće. Prvo je da je u toj regiji koja je, kao što smo rekli, u točno u sredini Europe i predstavlja prirodni komunikacijski koridor između sjevera i juga. E, Velik antropogeni utjecaj koji se očituje u e, prometnim pravcima, cestovnim prometnim pravcima, željezničkim prometnim pravcima koji neobično imaju utjecaj na okoliš, ali isto tako i e, doprinose zagađenju zraka ali i problemu koji možda nismo toliko svjesni, a to je buka. Zbog toga bi htio istaknuti da prije nego što se ulazi u sljedeće velike infrastrukturne projekte kao što je recimo e, planirani tunel e, Lyon-Torino, da se e, zapravo naprave analize prometa E, novih tunela koji će uskoro profunkcionirati u Švicarskoj, da se ne ide zapravo u nepotrebni utjecaj na okoliš i u nepotrebne investicije koje zapravo neće doprinijeti kvaliteti nego će samo dovesti do prekapacitiranosti prometnih pravaca. E, drugi problem koji bi istaknuo je sa alpskim rijekama. E, dakle, nedavno je ovdje u parlamentu je bila predstavljena studija u kojoj je pokazano da je svega 10% alpskih rijeka zadržalo svoj prirodni tok, dakle sve ostale druge su regulirane, kanalizirane, što može imati pozitivni efekt s obzirom na e, sprečavanje poplava ili korištenje u energetske svrhe, znači kao novi izvor energije, ali moramo voditi brigu o biodiverzitetu, o ribama, koje e, zapravo kanaliziranjem, regulacijom rijeka, znači gube svoje prirodne migracije i zapravo e, i utječu na nešto što je bila i tradicija što se tiče ribarenja, odnosno korištenja tog ribljeg fonda. <clears throat> E, treća točka koju bih istaknuo je već bilo od nekih mojih kolega ovdje spomenuto, to je utjecaj turizma kojega e, moramo izgraditi tako da bude održivi turizam jer vidimo da i klimatske promjene utječu naravno na tu regiju, koje se održavaju, recimo pogotovo u zimskim periodima, da se e, skijališta pokušavaju održavati sa umjetnim snijegom, što naravno je već dokazano da kroz e, više godina uzrokuje nepovratnu eroziju tla. Dakle, jedan novi problem s kojim se zapravo nismo sustavili do sada kada smo imali prirodne snježne padaline. Evo, mislim da e, bi i ove točke nekako trebalo dotaknuti u izvješću i naglasiti da bude što bolje upravljanje alpskom makroregijom. Hvala lijepa. E, now for the ENF, Madame Dornano. I sada u ime enf gospođa Dornano. Hvala gospodine predsjedavajući. Na meni je sada da zahvalim izvjestiteljici na radu. Slažem se s njezinim radom. E, drago mi je da ste zapravo e, naglasili ne samo ekonomsku vrijednost okoliša, što se često radilo e, kada smo e, radili e, analizu na sredini razdoblja za strategiju o biološkoj raznolikosti. Mislim da je jako bitno naglasiti kulturnu raznolikost naših krajolika, naših prostora. Ako smo privrženi zemlji u ovoj regiji, E, dobit ćemo veću potporu e, građana u provođenju različitih okolišnih e, politika. Mislim da su baš u ovom području potrebne prekogranične politike, puno više nego u drugim područjima. U tom smislu mislim da bi komisija trebala više se truditi e, napraviti precizne analize kako bi e, dokazala dodanu vrijednost e, europskih intervencija imam jedno pitanje za vas koje alate biste zapravo e, htjeli upotrijebiti e, kako bi spriječili različite rizike za e, lokalne aktere, ali da se osigura i odgovornost tih lokalnih aktera. Mislim da države trebaju se baviti pitanjima okoliša, a isto tako i regije i ovo su zapravo ograničenja makroregionalne strategije i isto tako zbog toga sam zabrinuta za njihovu učinkovitost. Hvala, gospodin Dorfman. Ja, danke, Hvala vam, predsjedavatelju. Ja vjerujem da je izvjestiteljica predočila jedan zanimljiv dokument, e, no ja imam neke napomene, a one su u skladu s onim što su i prethodni kolege i kolegice rekli. Ja načelno vjerujem i to je ovdje i sadržano da u Alpama postoji stabilnost, iako što se tiče e, gospodarske aktivnosti, a i što se tiče hidrobiološke situacije, a to je e, temeljna e, pretpostavka da se tamo može živjeti i da čovjek može preživljavati tamo i brojne hidrometeorološke okolnosti se svode na to da su se seljaci povukli, više se ne brinu o tome da se to tlo dovede u red. U Alpama postoji premalo zaštitnih mehanizama kod regulative površina. Njih je previše, obradivih površina je previše i to točka šest u kojoj se govori o novoj regulativi površina i točka 7 gdje se u predlogu kaže da zapravo su zaštićena područja neka vrsta laboratorija i da bi to trebalo proširiti na druga područja, to jednostavno neće funkcionirati. Mi imamo dovoljno zaštitnih mehanizama, imamo i sve više zaštitnih mehanizama koje ne samo da otežavaju poljoprivredu, ne već i omogućuju, ali koje otežavaju život, e, jer e, ova bioraznolikost jako je lijepo imati medvjede i vukove u Alpama, ali ne možemo onda jamčiti da ako obitelj e, pošalje djecu u školu i tamo su vukovi i medvjedi, onda to baš nije veselo trebamo razmisliti želimo li sto vukova da trče po Alpama ili želimo da ljudi nastave tamo živjeti. Ili ćemo ih imati samo u perifernim područjima e, e, i da li će ljudi stanovati samo u e, manjim gradovima ili želimo da ostanu i na onim seoskim manjima koje su relativno osamljena i tako dalje. Znači kolega je rekao da je previše rijeka e, regulirano, ja ih pozivam da dođu u Alpe i da e, pogledaju što će se dogoditi ako par dana pada kiša, a rijeke nisu regulirane. Onda će sva ta sela biti potopljena i bit ćete sretni ako su rijeke regulirane. E, ja vjerujem da izvjestiteljica dolazi iz te regije upravo gdje se pokazalo kakva katastrofa može nastati ako rijeke nisu regulirane. E, no, ako o tome raspravljamo samo ovako izvana, lako je davati neke e, prijedloge. Isto se odnosi i na umjetni snijeg. E, u Alpama treba moći živjeti, a živjeti znači i gospodariti. Nemate vi zimsku sezonu bez umjetnog snijega. Ja uopće ne vidim u tome problem ako se e, te površine navodnjavaju jer umjetni snijeg je zapravo voda koja se prska na te površine koja će u konačnici osigurati njihovo navodnjavanje, a i donosi novac toj regiji tako da ljudi mogu tamo gospodariti i živjeti. Hvala. Hvala Grostet. Hvala gospodine predsjedavajući. I ja sam odebrana u um, izbornoj jedinici u kojoj se nalaze cijele francuske Alpe, tako da sam posebno osjetljiva na ovo pitanje. Jako mi je drago da uh, Europska komisija uh, želi poduprijeti razvoj ove regije. Ta regija ima sjajan potencijal, to svi govore, i to u području okoliša, poljoprivrede, e, prije svega mislim na stočarstvo, ali isto tako i ima i veliki turistički potencijal. Potreban je turizam koji je održiv i to je nešto e, što može isto tako funkcionirati, a da se pritom zaštite e, biotopi i ekosustavi. Neke ruralne zone su jako slabo naseljene, i njihove ekonomske perspektive su dosta slabašne i to treba imati na umu. E, e, ono što bih ja željela je da se ovom mišljenju e, više spomene turizam. Znam da turizam ne spada u naš resor, ali valorizacija i zaštita prirodnih potencijala i krajobraza ima isto tako i turistički potencijal i bilo bi mi drago da se to spomene u ovom dokumentu. E, znam da to ne može biti sama srž našeg mišljenja, toga sam svjesna, ali kada e, na početku u, e, u dakle u prvoj uvodnoj uzevi govorimo o okolišu, to je nešto što ne može ići na uštrb tur, turističkog razvoja prije svega mislim na skijanje. To je nešto naravno što predstavlja veliki e, turistički potencijal, pod uvjetom naravno da ima snijega. Prije tri godine otprilike smo usvojili dokument e, studije o e, e, utjecaju na okoliš prema kojem se zapravo su se definirali kriteriji koje treba ispoštovati u kontekstu razvoja skijenja i tako dalje. Želim reći da postoje određena pravila koja eh, koja dakle kojom se eh, jamči zaštita okoliša, ali isto tako ne treba sprečavati niti eh, razvoj. Promet teških tereta u francuskim Alapa, zapravo u francuskim Alpama predstavlja veliki problem i zato se planira projekt Jon e, koji će spavati, spojiti Lyon i Torino kako bi se riješile ove probleme, a kako bi se isto tako zaštitila i kvaliteta zraka. Dakle, doista treba razmišljati o svemu, o svim ovim pitanjima prije e, nego što se donese jedan kategorički sud o različitim pitanjima. Hvala. Hvala gospodin Petrle. sam vesel, da... Hvala Strašno mi je drago što smo konačno postali svjesni činjenice da moramo usvojiti zajedničku integriranu strategiju. Tu strategiju trebamo iskoristiti kako bismo odredili naš pristup Alpskoj regiji. To je jedna od najprivlačenijih e, europskih makroregija, a Alpska regija je također jedno od najosjetljivijih područja u smislu zaštite okoliša i to naravno zaslužuje našu posebnu pozornost. Drago mi je što je gospodin Dorfman govorio o ljudima. Trebamo se usredotočiti na ljude. Koliko ljudi doista živi u alpskom području? Naravno, tamo postoje različite mogućnosti za e, gospodarenje od recimo onih koje postoje u dolinama. Dakle, gospodarsko nasljeđe treba očuvati u Alpskoj regiji i tome treba posvetiti veću pažnju europska zamisla je od uvijek bila suradnja. Mislim da mi moramo vrlo pomno i pozorno planirati i koordinirati sve naše aktivnosti, a ovo je također izvrsna prilika da učinimo više u području održivog razvoja. Na području Alpa možemo pokazati koliko smo snažni. Trebamo primijeniti integrirano razmišljanje, trebamo se usredotočiti na jednu jedinstvenu strategiju koja će povesti računa o turizmu, energetici, poljoprivredi i drugim važnim sektorima. Čuo sam brojne dobre komentare u ovoj raspravi i čini mi se da imamo zajedničko mišljenje o svemu. Hvala. Hvala. Na kraju rasprave Čućemo i komisiju. Kako bismo čuli koje je stajalište komisije o ovom pitanju. Mi prvo zahvaljujemo za izvješću izvjestiteljice ja ću kratko govoriti. Kao prvo pozdravljamo da se na samom početku naglašava da okoliš ima utjecaj na sva područja politika na koje se ova strategija odnosi. To je jako pozitivno. U odnosu na točku 2 želim napomenuti da takozvani steering Komiti koji je pripremio strategiju je odradio sve pripreme u proteklih godina i oni su se svjesno odlučili da strategiju prošire na jedno područje koje je značajno nadilazi područje Alpske konvencije pa sve do onih najsjevernijih e, dijelova Bavarske i Baden-Württemberga i sve do Ligurije. Znači to je jedno veliko područje i to je činjenica i u tom smislu bi u točki, točku 2 mogli malo i šire shvatiti i treba i vidjeti po našem mišljenju da upravo ova gusto naseljena područja kao što je e, Minhen, Milano, Lyon i tako dalje su zapravo važni e, za europsku povezanost i u tim područjima postoji mogućnosti za uštede E, I u tom smislu ne bi bilo loše tu točku malo i nijansirati. Osim toga nije 100% sigurno da će ovo područje možda i dodatno rasti jer nedavno je, post, e, je u, u Francuskoj provedena zapravo e, jedna reforma regija i e, imali bismo onda još neke regije koje ne spadaju u onaj sam srž Alpa, ali su nekako povezane uz Alpe. U svakom slučaju postoje veliki e, potencijal ovdje za ekološku povezanost. Još e, neke napomene vezane uz četvrtu točku. Ona je po našem e, mišljenju prilično usko koncipirana, okoliš e, obuhvaća e, i točku 9, cijelo područje energije, ali i područja 6, 7 i 8 tog ekološkog stupa, znači ne samo klimatske promjene, sve što je vezano uz klimatske promjene, nego i više od toga i bilo bi dobro da se u točki 4 to na taj način i formulira. Eto toliko u ime glavne uprave regio, a kratko ću dati riječi kolegi iz e, glavne uprave e, environment, znači za okoliš, pa da i on doda svoje mišljenje. Hvala. E, Hvala. <clears throat> Evo samo kratak komentar o jedno je od eh, glavnih tema ove rasprave, koliko mi se čini, odlomak sedmi koji se odnosi na zaštićena područja. Naravno, samo po sebi spominjanje zaštićenih područja je nešto što valja pozdraviti i naravno to se jasno spominje i u strategiji, ali možda bi se to moglo preformulirati ovaj izraz testing ground. Recimo laboratorij. Dakle, bi možda bi to moglo se reći drugačije. I također, mislim da bi bilo korisno spomenuti i Alpsku konvenciju. Kao što neki od vas vjerojatno znaju, Alpska konvencija obuhvaća gotovo zemlje koje, sve zemlje koje sudjeluju u strategiji, a također je i Monako potpisnica konvencije, ali nije dio strategije. No, treba također podsjetiti na to da je Europska unija potpisnica konvencije i nekih od protokola, a konvencija predstavlja čvrst pravni okvir za sve aktivnosti koje će se razraditi u strategiji i to se ne tiče samo ekološkog stupa strategije, nego i svih drugih područja. Recimo, o tom mislim na prometni protokol Lavske konvencije i to već predstavlja vrlo čvrstu platformu za suradnju u okviru koje su razrađeni razni dokumenti koji će predstavljati i dobro polazište za strategiju. Također, Konvencija se također spominje u rezoluciji parlamenta od 23. svibnja 2014. godine gdje se spominje potreba da se strategija uskladi sa konvencijom. Tako da evo, predložio bih da se spomene konvencija kao čvrst temelj za dalju razradu strategije, naročito na području zaštite okoliša i za integraciju ovih ekoloških aspekata u strategiju. Hvala. Hvala lijepa i prije nego što jednom dam e, riječ izvjestiteljici i podsjećam sada na kalendar. Dakle, rok za podnošenje amandmana je 24. veljače, glasovanje u odboru će biti 18. i 19. travnja, a glasovanje u odboru regiji u lipnju, 15. i 16. lipnja ove godine. A e, još treba odrediti kada će se održati glasovanje u plenarnoj. Gospođa Brijano, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti svim e, kolegama i odborima Regi i Envi na e, njihovim razmišljanjima koja su svakako vrlo korisna. Želim nešto pojasniti jer ako smo e, trebali ograničiti ovo izvješće na ovaj prostor koji nam je dan, zapravo je tu postojala opasnost e, da se izvješće pogrešno protumači i to je doista želim razjasniti. Dakle, mi obuhvaćamo ovim izvješćem e, koja, e, područja koja su i ekološki i gospodarski vrlo raznolika. Istina je, ja sam se nastala usredotočiti na planinska područja, ali ne smijemo zaboraviti da u ovom, ovoj makroregiji imamo također i urbana područja. Kad je riječ o namjeni zemljišta, a također je to istaknuo i gospodin Dorfman. Dakle, da, slažem se da kada je riječ o trošenju zemljišta ne smijemo nametati prestroga pravila onima koji žive u planinama, jer trebamo učiniti upravo suprotno, odnosno zadržati stanovništvo u planinama. No, učinak eh, to je pojave u gradovima je daleko drugačiji od onoga što se događa u planinama. Evo, e, recimo spomenut ću primjer e, Dženove koju dobro poznajem. Dakle, poplove u Dženovi su s jedne strane uzrokovane napuštanjem planina, dakle e, ne gospodarenjem šumama i napuštanjem poljoprivrednih terena i tako dalje, zanemarivanjem rijeka, ali također i neodgovarajućim korištenjem tla, dakle betonizacijom. I to trebamo jasno reći. Dakle, neke politike koje odgovaraju u gradskim područjima nisu adekvatne za planinska područja i u tom smislu trebamo nastojati poboljšati ovo izvješće u tom smislu i to jasno istaći. Ja sam dobro upoznata sa poteškoćama koje, s kojima se susreće stanovništvo u planinama i e, doista sam htjela E, predložiti uklanjanje barijera koje u obavljanje određenih djelatnosti, no naravno sve u kontekstu održivosti. I još jedno pitanje odnosi se na zaštićena područja. I ni tu nisam htjela reći da trebamo osnovati parkove i da ne trebamo uvažiti ono što čine parkovi. Mi govorili smo i o turizmu, postoje neki neporecivi podaci koji ukazuju na to da tamo gdje postoje dobri parkovi, tamo je turizam sve snažniji, dakle tu postoji i taj gospodarski aspekt, dakle slažem se s time da se ukloni riječ laboratoriji, da se preradi ta rečenica, no sa stajališta turizma i s obzirom eh, da eh, se u to uključuje i stanovništvo i također da se uključuje stanovništvo i u rad parkova. Dakle, ako se to ne čini, to, to znači da to nisu dobre prakse. Evo, ja sam e, spremna to preraditi, ali to je smisao koji sam htjela prenijeti. Kada je riječ o ulaganjima, slažem se sa e, komisijom e, koja kaže da ulaganja trebaju ići i isključivo u svrhu prilagodbe klimatskim promjenama, no to je previše simplicistički, dakle trebamo to prilagoditi i e, općenito je zaštiti okoliša i osim toga e, sve subjekti na planinskom području trebaju vršiti koordinirana ulaganja, dakle iskoristavati sredstva za provođenje projekata koji će biti na e, korist cijeloj regiji i tu mislim također i na Junkerov plan koji bi trebao ići u tom e, pravcu i pomoći u stvaranju i takozvanih zelenih radnih mjesta. Evo, mislim da sam rekla gotovo sve. Dakle, sada rok za ulaganje amandmana isjeće idući tjedan. Mi ćemo E, sagledati sve ono što će proizići iz amandmana, onda ćemo držati sastanak izvjestitelja u Sjeni i ja sam e, svakako spremna izraziti mišljenje s kojima će svi biti zadovoljni. Hvala. E, sada možemo prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je izvješće o napretku u području obnovljive energije. Odmah ću dati riječ gospođi Petir izvjestiteljici za mišljenje. Ovo je prva razmjena gledišta o ovoj točki. Poštovane zastupnice i zastupnici, danas imam priliku predstaviti vam natrt mišljenja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane o napretku u području obnovljive energije koji treba biti upućen Odboru za industriju, istraživanje i energetiku. E, na početku predstavljanja ovog nacrta mišljenja e, želim vas upoznati i sa problemom e, podijeljene nadležnosti nad izvješćem Komisije o napretku u području obnovljive energije između Odbora za industriju i našeg Odbora za okoliš. Zahvaljujem predsjedniku odbora gospodinu Laviji koji je zatražio primjenu članka 54. Poslovnika Europskog parlamenta na ovo izvješće kako bi Odbor za okoliš u ovom postupku imao jednaki status sa Odborom e, za industriju. E, naime, i zbog toga što još uvijek nije postignuta suglasnost, e, ovo izvješće je ograničeno na 1500 znakova, pa sasvim sigurno E, u njemu nije uključeno sve što bi i ja htjela, a vjerovatno e, i vi. E, naime, držala sam se u okviru ovog izvješća isključivo pitanja koja su u nadležnosti odbora, uključujući i kružno gospodarstvo. Korištenje obnovljive energije sastavni je dio europske energetske i klimatske politike te uspješnost postizanja ciljeva u korištenju obnovljive energije pridonosi uspješnosti njene provedbe. Direktiva o obnovljivoj energiji utvrdila je pravno obavezujući cilj od 20% obnovljive energije u konačnoj bruto potrošnji do 2020. godine te ostvarenje cilja od 10% za uporabu obnovljive energije u prometu. Uz navedeno Direktivom su definirani specifični obavezujući nacionalni ciljevi za 2020. godinu. Zbog navedenog sam u nacrtu mišljenja nastojala ukazati na važnost postizanja obavezujućih ciljeva u području obnovljive energije u okviru energetske i klimatske politike do 2020. godine na razini Europske unije i država članica te postignutog dogovora na konferenciji o klimi Eh, iz Pariza prošle godine. Izvješće Europske komisije pokazuje napredak u ostvarivanju ciljeva u području obnovljive energije i na europskoj razini i na razini država članica. Kao izvjestiteljica smatram da taj napredak treba pohvaliti, a one države članice koje sporije napreduju u ispunjavanju nacionalnih ciljeva potrebno je potaknuti da poduzmu dodatne napore. Jednako tako smatram potrebnim naglasiti važnost korištenja onih izvora obnovljive energije prilagođenih klimatskom i geografskom području vodeći se načelom djelovanja u skladu sa prirodom i okolišem te onih tehnologija koji na okoliš i prirodu u koju se uvode imaju najmanji negativni učinak. Kod obnovljive energije u sektoru prometa te proizvodnje biogoriva i tekućih biogoriva smatram da odbor mora iskazati svoju zabrinutost zbog slabog napretka. Upravo zato želim i pozvati komisiju da da jasnu viziju razvoju industrije biogoriva i tekućih biogoriva nakon 2020. godine i to njihovih naprednih generacija, da se iskoristi taj potencijal u kreiranju novih zelenih radnih mjesta, istovremeno vodeći brigu da ne dođe do negativnih učinaka od neizravne prenamjene zemljišta. Također smatram potrebnim preispitati i doraditi postojeće kriterije održivosti, čak i proširivanjem na ostala biogoriva poput bioplina i krute biomase, pogotovo kad se radi o uvozu biogoriva iz trećih zemalja, te sve navedeno povezati sa paketom zakonodavstva vezanim uz kružno gospodarstvo. Komisija često navodi u svojim dokumentima nužnost bolje sinergije i konzistentnosti e, politike Europske unije, te upravo tu vidim mogućnost ostvarivanja pune sinergije i dosljednosti EU politika kad je riječ o energiji, klimi, otpadu, okolišu, poljoprivredi, ali i međunarodnoj razmjeni i trgovini. Kao što sam već navela zbog ograničenja dužine teksta, u ovom prijedlogu mišljenja nije rečeno sve, i sama ću predložiti nekoliko dodatnih amandmana poput poziva državama članicama da iskoriste mogućnost za suradnju i preraspodjelu nacionalnih ciljeva putem ugovora i sporazuma kako je to predviđeno direktivom o obnovljivim izvorima energije. Smatram da je dobro i u ovom tekstu podsjetiti na tu mogućnost. Pozivam sve vas, drage kolege i kolegice zastupnike, da amandmanima doprinesete ovom izvješću. Rok za podnošenje amandmana je 24. veljače, a ja ću svakako u suradnji sa kolegama izvjestiteljima u sjeni sve vaše prijedloge razmotriti kako bi dobili izvješće s kojim se svi možemo složiti. Hvala lijepo. Thank you, Ms. Hvala, Hvala, gospodine predsjedniče, uvaženi kolege. Želim zahvaliti izvjestiteljici na ovom nacrtu mišljenja. Preostalno nam je samo pet godina do 2020. godine i čini se da ćemo ostvariti ovaj cilj udjela obnovljivih izvora energije od 20% u našem energetskom miksu. Nekim zemljama je možda to malo teže, ali mislim da ćemo u globalu uspjeti. Ovo e, razdoblje je sada važno jer trebamo izvući zaključke za budućnost. Neke zemlje članice imaju ogroman potencijal kada je riječ o obnovljivim izvorima energije, odnosno jakve vjetrove i mnogo sunca. Druge zemlje imaju određene prednosti kada je riječ eh, o, geotermičkoj energiji. Ja pozdravljam odredbu u kojoj stoji da bi zemlje članice trebale nastojati osloboditi vlastiti potencijal koji mogu zahvaliti svojoj geografskoj lokaciji. Ako želimo ostvariti pozitivne učinke, trebamo umanjiti štetu koju nanosimo okolišu. To treba pozdraviti i ovaj pristup treba biti polazište politike obnovljivih energija za budućnost. Zemlje članice trebaju iskoristiti vlastite potencijale, no ne smijemo im nametati nerealistične ciljeve u tom smislu. Dakle, treba im e, dati više prostora za manevriranje i pristup e, financijskim sredstvima. Nadam se da će kao posljedica toga se obnovljivi izvor energije koristiti na dobrobit sviju, naročito kada je riječ e, o oceanskim valovima ili rješenjima koja se temelje na geotermičkoj energiji. Kada Govorimo o drugom cilju, odnosno 10% udjela obnovljivih izvora energije u transportu. To može biti problematično. Postoji izvješće komisije o tome i postotak biogorova u tom e, sektoru jedva prelazi 5%. Sadašnja gospodarska situacija nije povoljna zbog e, smanjenja cijena nafte. Još uvijek osjećamo također i učinke gospodarske krize. Dakle, ne smijemo tu ubrzati sa zaključcima, zato jer bi nam se to kasnije moglo obiti o glavu. Hvala, gospodin Kaputo. Hvala. Želim čestitati izvjestiteljici na određenom poslu i na izvršnom eh, nacrtu mišljenja koje nam je podnijela. Obnovljivi izvor energije moraju postati ponovno središte naše rasprave o energetskoj politici i treba istaknuti njihovu važnost u postizanju zacrtanih ciljeva, ciljeva koje su zacrtane na konferenciji u Parizu. Pozdravljam to što je u nacrtu mišljenja izvjestiteljica pozvala one zemlje koje sporije ostvaruju ciljeve za 2020. godinu da ulože dodatne napore. Također treba pozvati zemlje članice da daju prioritet e, obnovljivim izvorima energije koji najmanje štete okolišu i bioraznolikosti. Također mi je drago što je ovdje spomenuto da su potrebni veći napori kako bi i sektor prometa ostvario cilj od 10% e, udjela obnovljivih izvora energije. Dakle, pohvaljujem kolegicu, no e, mislim da ima još dodatnog prostora za neke prijedloge. Naime, kako bismo ostvarili ciljeve za 2020. godinu i kako bi zemlje članice povećale udio obnovljivih izvora energije, zemlje članice trebaju što više iskorištavati i prilike koje nude mehanizmi suradnje koje predviđa direktiva o obnovljivoj energiji i trebaju potpisati nove sporazume. Veća suradnja zemalja članica svakako bi pridonijela osiguranje opskrbe energijom iz obnovljivih izvora energije većem dijelu Europske unije i također treba naglasiti i potrebu većih e, potpora za istraživanje inovacije u energetici i to je e, dobro i za e, energetski prijelaz i također za jačanje vodstva Europske unije, čime će se osigurati veća učinkovitost obnovljive energije i naročito izvora nove generacije. Također treba snažnije istaknuti da obnovljiva energija nije važna samo za okoliš, nego može pridonijeti i e, sigurnosti opskrbe Europske unije i može smanjiti troškove uvoza energenata, što može donijeti korisnicima. Sektor energetike će biti sve važniji za konkurentnost, rast i stvaranje radnih mjesta u Europskoj uniji i također za borbu protiv E, teškog problema energetskog siromaštva. I nadalje, također, e, s obzirom na novu direktivu o obnovljivoj energiji za e, razdoblje do 2030. godine, mislim da treba bolje razraditi financiranje za razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, kako to ne bi opteretilo račune potrošača, jer su oni najvjerojatnije oni koji najviše financiraju obnovljive izvore energije. E, ja ću sa e, kolegama iz svojeg kluba zastupnika uložiti amandmane u tom smislu i siguran sam e, da ćemo sa izvjestiteljicom naći odgovarajući a Još jednom je pohvaljam na njezinom radu. Hvala. Hvala. Sada gospodin Selimović. Hvala. Ja bih na početku odmah htio čestitati izvjestiteljici. E, njezino izvješće je vrlo bitno i vrlo sažeto, e, ali vrlo sadržajno unatoč ograničenom broju znakova. E, potrebno je naravno smanjivati emisije stakleničkih plinova i to je jedan od ključnih ciljeva ako želimo ostvariti odredbe Pariškog sporazuma i ako želimo provoditi europsku klimatsku energetsku politiku. I dalje mislimo da postoji prostor za poboljšanje u tom smislu i prije svega smo zabrinuti zbog toga što se ne postiže cilj Europske unije od 10% korištenja obnovljive energije u sektoru prometa jedino u tom sektoru je došlo do povećanja e, emisija prošle godine, a e, tijekom ekonomske krize došlo je do povećanja emisija. Mislimo da je ostvarenje ciljeva u području prometa jedno, od najvažnijih komponenata e, provedbe europske energetske i klimatske politike. I stoga bismo mi e, ove izjave pojačali i u tom smislu ćemo podnijeti amandmane. Hvala još jednom izvjestiteljici na izradi ovog konciznog izvješća. Hvala, gospođa Kilonen. Hvala gospodine predsjedavajući, e, hvala izvjestiteljici e, na izvrsnom izvješću. Kad govorimo o klimi, moramo stvari gledati u široj perspektivi i šire perspektive. Ne smijemo samo gledati e, što će se dogoditi do 2020. godine, već i nakon toga. Sada pokušavamo postići ciljeve definirane u Parizu, tako što ćemo proizvoditi manje stakleničkih plinova i tako što ćemo promijeniti e, način korištenja e, energije i u tom smislu je energetska učinkovitost e, važna. 46% energije u Europi se koristi za grijanje i hlađenje, a samo a manje od 20% se proizvodi iz obnovljivih izvora energije. Taj udio je premalen jer bismo trebali biti u mogućnosti e, koristiti više geotermalne energije za hlađenje i grijanje. To je uvijek dobra alternativa. Trenutno 26% električne energije u Europi se proizvodi iz e, obnovljivih izvora energije, a 10% od toga otpada na energiju vjetra i solarnu energiju, a te energije nisu uvijek dostupne. Primjerice, kad je riječ o solarnoj energiji, potrebni su nam određeni minerali i nismo u tom smislu e, samodostatni i trebali bismo puno više koristiti energiju valova. Valova uvijek ima ali u tom smislu je potrebno eh, provesti puno više istraživanja i razvoja u to uložiti kako bi se to iskoristilo u punom potencijalu. Kad je riječ o prometu, cilj je 10% i biogorivo ovdje igraju eh, vrlo važnu ulogu. Jako smo daleko od ovog eh, cilja. Ako želimo, možemo proizvoditi biogoriva iz drugih sirovina a ne samo one sirovine koje se mogu koristiti u proizvodnji hrane. Primjerice, e, nus proizvodi iz industrije se mogu koristiti za tu svrhu u puno većoj mjeri. Ako želimo kružno gospodarstvo u pravom smislu, onda bismo trebali isto tako koristiti i nus proizvode iz e, industrije prerade riba i drugih industrija za proizvodnju energije. Jer ako se koristi energija iz otpada, onda je to 100% reciklirana energija. Zatim tu je i ugljik e, koji se nalazi u drvu drveće skuplja e, ugljik godinama i godinama. A ovdje je ciklus e, puno duži, tu se radi o tisućama godina. I to je zapravo i ciklus recikliranja je tako dugačak. Kad je riječ o kriterijima održivosti, mislim da i tu treba dosta toga napraviti kako bi se ti oblici energije razvili i kako bismo ih mogli iskoristiti. Ovo je nešto što je jako dobro za našu budućnost i klimatskom provedbom klimatske politike možemo otvarati radna mjesta za buduće generacije. Još jednom hvala izvjestiteljici. E, uvjerena sam da je ovo odlično polazište i možemo doradno raditi na ovom dokumentu kako bismo ga još poboljšali. Gospođa Auken. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je jako važno područje. Ovo je glavna stvar kad je riječ o naporima prelaska na e, zeleno. Trebamo uložiti e, velike napore vezano uz biomasu, ali treba reći da je biomasa ograničeni resurs E, to je jako puno interakcija u e, ekosustavima i u prirodi. Općenito biomasa je potrebna za taj sustav i ako mislite da je biomasa održiva, morate znati od kuda dolazi. Osim toga, ne možete nužno reći da, da sektor e, prometa može ostvariti svoje ciljeve tako što će koristiti isključivo biomasu. zatim električna vozila. Postoje, tek neki oblici električne energije koje mogu koristiti i moramo je proizvoditi iz obnovljivih izvora energije. Sve što je na raspolaganju mora se iskoristiti kako bismo stvorili energetsku uniju, kako bismo imali prave mreže. E, sve to treba napraviti kako bismo ostvarili ciljeve i u sektoru prometa. E, prije svega e, to su stvari koje treba imati na umu e, kad govorimo o ovoj temi, uključujući i temu biomase. Postoje neka opća pitanja koja treba riješiti kad je riječ o okolišu, a isto tako trebamo vjerodostojne brojke o korištenju obnovljive energije, jer mislim da postoje neke, neki vjerodostojni izračuni koji govore o, izrač, o industriji biogoriva i tako dalje. I tu se govori isto tako o subvencijama za energiju. Dakle, sve to treba uzeti u obzir kad se govori o ovome. Ne možemo biti stjerani u kut, trebamo biti dio investicijske strategije kako smo imali prije nekoliko godina, jer sadašnji program nije od, e, održiv kada pogledamo stvarne posljedice na okoliš i na prirodu i kada imamo zdravo gospodarstvo, to je nešto što trebamo promicati. Dakle, kada postoji biomasa, onda je možemo iskoristiti, ali odakle e, dolazi i koristi li se na pravi način u odnosu na druge sektore, primjerice na sektor proizvodnje hrane ili za zaštitu okoliša, mislim da je to nešto što je jako bitno, što trebamo uzeti u obzir kad razrađujemo našu strategiju za biomasu. Ali u svakom slučaju, puno vam hvala, trebamo E, izbjeći e, pristup gdje se bavimo isključivo ekonomskim interesima. E, ako ćemo razmišljati samo kratkoročno, bit ćemo u velikoj opasnosti. Hvala, gospođo Kostinger. Hvala vam, predsjedniče, i ja zahvaljujem Marijani Petir na izvrsnom mišljenju o ovoj izuzetno značajnoj temi a sad je e, gospođa Auken toliko negativnog rekla o biomasi. E, ja bih e, rekla da se od toga može jako dobro živjeti. U Europskom parlamentu smo prošle godine glasovali o strategiji koja je imala jako pozitivan doprinos, vidjela je pozitivan doprinos biomase da biomasa treba biti ograničena, to nije točno, to je sirovina koja raste. A pitanje odakle dolazi se može lako odgovoriti. Milijuni e, šumara u Europi brinu se vrlo na jedan održiv način da se naše šume njeguju, da se njima gospodari na održiv način i to je jako važna sirovina koja je tu na raspolaganju. Ja bih predložila da to područje konkretno uključimo, osobito kada je riječ u tome da e, radimo na ciljevima na području obnovljive energije. Što se tiče primjerice voda, e, ponekad temeljem e, poljoprivredne situacije nije moguće u istoj mjeri kao i drugdje te resurse obnovljive energije koristiti. E, I ja bih rekla da ovdje upravo šumarstvo može značajno pridonijeti i to može biti značajno za budućnost. Hvala. Imam pitanje. Je li izvjestiteljica dalje ovdje? E, ispričavam se jer ne vidimo odavde. Jeste li tu? U redu, sada vidim, hvala. Mislim da trebamo malo paziti kad je riječ o biomasi. Da, to je obnovljiva energija, ali e, moguće je da je iskoristimo prebrzo pa da se ne, ne, ne stigne obnoviti. Što se dogodilo u Ujedinjenoj e, kraljevini, koristili su se i paleti iz SAD-a i mislim da E, postoji ozbiljna potreba da se e, preispitaju e, kriteriji samo odnosno održivosti kad je riječ o peletima. Dakle, sasvim sigurno je da se obnovljiva energija treba koristiti na održiv način i to pogotovo kad je riječ o drvenim peletima. Njihova uporaba će i dalje rasti i mislimo da ne bismo trebali e, ići u krivom smjeru kako bi, ne bismo proizveli dodatne probleme. Dakle, toliko o kriterijima održivosti u kontekstu peleta. Mislim da je potreban i određeni plafon, odnosno gornja granica. Međutim, ako želimo usavršiti i koristiti hvatanje i skladištenje ugljika, onda bismo tu trebali biti ambiciozniji. I mislim da postoji mogućnosti, postoji mogućnost da e, peleti prođu određeni tranzicijski e, period od 15 ili 20 godina, ali to nije dugoročno održivo i pojavit će se e, druga rješenja. Dakle, dakle potrebno je razmisliti o kriterijima održivosti E, zatim trebamo e, vidjeti u e, koliko ambiciozno možemo ići sa hladanjem i skladištenjem ugljika. A postoji još jedno područje gdje nije postignut sporazum, a, a dakle neki ljudi koji koriste drvo su bili zgroženi koliko mi to koristimo i postoji e, potencijal za korištenje drva, ali pitam se je li e, sagorjevanje, odnosno paljenje e, drva najbolji način da ga se iskoristi. Što više hvatamo ugljik, to bolje. I mislim da je ovo, ovo što, što sam govorio, dakle za tranzicijsko razdoblje, nešto što trebamo također iskoristiti. Hvala gospodin Lize. Hvala vam predsjedniče, hvala i Marijani Petir na nacrtu i na njeznom radu na ovoj temi. Jasno je da obnovljive energije su za okoliš i za zaštitu klime važna igraju važnu ulogu, ali isto tako i e, e, važni su za neovisnost Europske unije u uvozu energije. Upravo jučer navečer sam pročitao zanimljiv statement jednog analitičara koji govori o niskoj cijeni nafte i e, to je sad povezano uz očekivanja analitičara da će upravo obnovljivi izvori energije igrati važnu ulogu. Znači e, idemo u smjeru nižih cijena nafte. To naravno otežava uvođenje obnovljivih izvora na tržište, ali tržište polazi od toga da upravo obnovljivi izvori igraju važnu ulogu. Dosadašnja e, direktiva je bila e, donekle uspješna što se tiče ostvarenja ciljeva Naravno, trebamo vidjeti gdje se, e, gdje se nalaze problemi i zadati e, pravac za 2020. neovisno o tome koji će pravna osnova vladati 2020. Sada je pravna osnova ta da se ti ciljevi trebaju ostvariti. I ja zaista molim komisiju da e, pazi da tu ne popusti ako se ciljevi ne ostvaruju. E, kolega socijaldemokrata je rekao da e, je račun su uvijek plaćali potrošači i da je taj račun uvijek bio viši nego što je trebao biti. Imamo dvije europske direktive, ali premalo prekogranične suradnje i premalo se koriste potencijali koje imamo u Europi. Djelomično i u regijama gdje odnosi i nisu tako optimalni, gdje postoje visoki troškovi, E, proizvodnje. Mi u Europi trebamo e, bolje izgraditi te mreže i to u prekograničnom kontekstu. Moje veliko pitanje je kako ćemo dalje nakon 2020. E, ako i budemo donekle uspješni, trebat ćemo jedan sustav na koji možemo dalje graditi E, ja osobno žalim e, da e, je vijeće sad odlučilo da neće biti obvezujućih nacionalnih ciljeva E, i mislim da moramo onda pronaći rješenje kako ćemo usprkos tome što nema nacionalnih obvezujućih ciljeva postići one zadane ciljeve. Europska komisija i vijeće e, su taj, e, zadali taj cilj od obvezujućih 27%, no niko nije razradio metodu kako ostvariti taj cilj. Ja osobno mislim da je to greška i komisija i vijeće bi trebali prvo razmisliti kako ćemo, kako ćemo to postići prije nego što ukinemo onu staru metodu. I sad smo u situaciji da moramo razviti metodu kako usprko svemu ostvariti taj cilj. Hvala. Thank you very much. Hvala. Gospodin Škarlec. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, evo, mislim da je izvjestiteljica u, svom nastupu izvješća e, dotaknula mnoge važne stvari. Ja bi ovdje podržao definitivno da e, treba naročito pažnje vratiti na regionalne potencijale koje svaka država ima zbog toga što krivo ulaganje definitivno uzrokuje negativne efekte i u javnosti i u gospodarstvu ako su troškovi proizvodnje odnosno izgradnje e, postrojenja za obnovljive izvore energije preskupi i time se daje onda zapravo više argumenata onima koji se zalažu za fosilna goriva. Međutim, e, <clears throat> zabrinjava me jedna druga činjenica nevezano u izvješće, a to je da je Eurostat nedavno objavio podatke kako je devet država članica, između njih 28, ostvarila ciljeve koje su zacrtane do 2020. godine. E, mislim da bi trebali propitati na koji način je Eurostat došlo do tih podataka, zbog toga što e, veliki broj tih država članica koje su ovdje istaknute kao uspješne je u izvješću, odnosno studiji koju je ECOFIS napravio iz Europsku komisiju 2014. godine upravo istaknuta kao one koje u mid termu, znači u među razdoblju nisu uspjele ostvariti te ciljeve i e, da je pitanje da li će ih uspjeti ostvariti do 2020. godine. Dakle, na koji način je Eurostat došao do tih podataka, jer je nevjerojatno da su neke države članice uspjele podići postotke za 4-5%, što je investicijski nemogući potencijal za te države. Dakle, <clears throat> preispitati brojke, jer one mogu zapravo uzrokovati drugi poremećaj, a to je da se kaže, evo, uspjeli smo stvariti ciljeve, možemo sad investirati negdje drugdje, a to je u fosilne izvore goriva. Hvala lijepa. Thank you very much, Mr. Hvala, gospodin e, Prvo nešto općenito, a onda konkretno. Švedska je prilično čudna zemlja. Mi smo zemlja s najvećim, e, najvećom površinom pod šumama u Europi, ali to nije uvijek e, bilo tako. Prije 150 godina došlo je do deforestacije, ali onda smo uveli politiku zaštite šuma i sada imamo puno šuma. Malo smo osjetljivi kada e, kolege i prijatelji iz drugih dijelova Europe koji su e, porušili svoje, sasjekli šume, pokušavaju definirati e, i reći, govoriti nama kako da koristimo šume. To je ovo općenito. Dva konkretna primjera za to. Prvo, kako bismo trebali koristiti šume i drvo. Mi, mislite li da plansko gospodarstvo političari to trebaju odlučiti ili vlasnici šuma. Drugo, o kriteriji e, održivosti, da, oni su jako važni, ali e, mi to trebamo doista i postići. E, nemamo takvih kriterija za naftu, za plin i tako dalje. I koliko god voljeli obnovljivu energiju koja dolazi iz šuma, što ti kriteriji budu stroži, to, to biti, e, to će ta energija biti manje konkurentna u odnosu na e, fosilnu energiju iz fosilnih goriva. Znači to će se dogoditi e, ako e, ti kriteriji održivosti budu e, stro, prestrogi. Kao što sam rekao, Švedska je dosta čudna. Imamo puno obnovljive energije. 2013. godine 51% naše energije je došlo iz obnovljive energije. Druga je Latvija s puno manjim postupkom. Ali mi nismo zadovoljni, mi želimo još više pa smo smanjili jako poreze na obnovljivu energiju. Ali u zadnje vrijeme morali smo e, povećati e, porez na obnovljivu energiju zato što je komisija rekla da je to državna potpora ako smanjujemo poreze na obnovljivu energiju. To je nešto što je jako teško objasniti javnosti otišao sam na web stranicu komisije i provjerio sve što piše o državnim potporama i tamo piše da možemo državnu potporu e, koristiti za poticanje korištenja e, obnovljive energije. Međutim, što ljudi e, vide? Vide da su im računi za energiju se povećali zato što im komisija nije, nam nije dala da spustimo poreze. Pa me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 U raspravama oko nacrta mišljenja kvaliteta je bitna, a ne kvantiteta i želio bih komentirati kvalitetu ovog dokumenta. Želim ovdje ukazati na jedan pokazatelj. Ako govorimo o biogorivu nakon 2020. i perspektivama poslije 2020. Ovaj tekst kaže da trebamo promicati drugi ili treći naraštaj biogoriva, dakle ona je razvijena biogoriva koji se dobivaju iz algi ili celuloze, a ne e, prvu, prvi naraštaj koji se temelji na usjevima. E, to je izuzetno značajno jer e, izdvojeni smo, izloženi smo brojnim lobističkim pritiscima proizvođačima bioetanola, primjerice u Mađarskoj 2015. je kapacitet jednog postrojenja proširen. E, planirano je to bilo u Hrvatskoj, ali onda američki investitor odlučio da to bude u Mađarskoj. Jedna milijuna tona kukuruza se koristi e, u tom novom postrojenju. I to je vrlo opasan primjer jer e, ako e, računamo cijene goriva ne bismo ih e, trebali bazirati na 30 dolara. Imali smo cijenu od 144 dolara cijene nafte. Ne znamo kako će situacija biti 2020. Ako se složimo oko korištenja kukuruza, a dođe do pada cijene nafte, a onda će farmeri prodavati svoj e, proizvod za gorivo, a, ali ne, a ne za hranu. I zato je bitno razmišljati o periodu nakon 2020. u smislu biogoriva, bioetanola, a podršku bi trebalo usredotočiti na proizvode drugog i trećeg naraštaja, druge i treće generacije zapravo. I, a ograničiti korištenje onih usjeva koji se koriste i za hranu. Gospodin Peterle, hvala vam. Izvjestitelj se bavio ovim mišljenjem e, sa velikim brojem detalja E, nekoliko općih napomena. Izvjestiteljica je naglasila dvije važne stvari. Prvo, dosljednost i drugo, detalje, znači pojedinosti. E, manje, manje od pet godina do 2020. To znači da će nam trebati vrlo ambiciozni ciljevi u odnosu na obnovljive izvore energije a znamo isto tako koje glasine se šire, pa čak i ovdje u parlamentu sada u doba recesije. E, nakon Pariške konferencije potrebni su nam jasni ciljevi, više napretka i manje razlika među državama članicama. Pogledajte samo statistiku pa ćete vidjeti koliko je razlika u politici i rezultatima. U drugom dijelu svoje intervencije još jednom želim spomenuti sve veći broj e, financiranja e, dostupan za ulaganja u obnovljive izvore i e, poljoprivredu. Poljoprivreda koristi 2% energije u Europskoj uniji. Statistički ono je mali potrošač u odnosu sa drugim sektorima, usporedbi sa drugim sektorima, ali E, potencijalno smanjenje kroz obnovljive izvore energije još uvijek nedovoljno iskorišteno i razlikuje se od države do države. Dodatna mjera za postizanje tih izvora korištenja obnovljive izvore energije trebamo osnažiti sve alate koji su na raspolaganju u okviru e, zajedničke poljoprivredne politike kako bismo e, zadržali obnovljive izvore energije u poljoprivredi i šumarstvu, proizvodnji hrane i sl. Hvala vam. A sada komisija. The commission have some problems? <laughs> Komisija imate nekih teškoća? A ne, ispričavam se, nisam čula. Dobro jutro, evo komisija je vrlo zadovoljna što je dio ovih prvih rasprava i radujemo se sljedećim koracima da i tome i na budućim amandmanima i danjem radu na ovom dokumentu. Pariška konferencija je doista e, stvorila jedan politički momentum e, u svim našim nastojanjima da se dekarbonizira naši sustav energije, naše gospodarstvo. I vi znate da Europska unija e, održava, podržava te napore. Bitno je da zadržimo našu poziciju globalnog predvodnika u ovim nastojanjima Energetska unija zahtjeva će korijenitu transformaciju europskih energetskih sustava, uključujući i e, do sada e, neviđeni razvoj obnovljivih izvora energije kako bi se postigli ambiciozni ciljevi sadržani u okviru za energetsku politiku. E, kao što je jasno ovdje rečeno, E, ovdje imamo obvezujuću razinu od barem 27% obnovljih izvora energije u konačnoj potrošnji energije. E, pomak od nacionalne situacije sa nacionalnim obvezujućim ciljevima u okviru, okvirima 2020. do obnovljivih e, ciljeva E, omogućava zapravo ulagačima da se mnogo više uloži u obnovljive izvore energije u Europskoj uniji, naravno pod uvjetom da države članice provedu nacionalne politike koje će e, zaštititi takve ulagače. E, to je nešto što je jako važno u ovoj fazi kako bi se postigle i privukli značajni iznosi tih investicija. Znači, takve investicije u Europi zahtijevaju čvrsto opredjeljenje država članica da se održi veliki udio obnovljivih izvora u energetskoj mješavini i stabilne, zahtjeva stabilni regulatorni okvir nacionalno i na europskoj razini. Kao što znate, komisija će krajem godine izići sa paketom za obnovljive izvore energije s revidiranom e, direktivom vezanom uz ove ambiciozne ciljeve i sa politikom bioenergetske održivosti. E, što se tiče ispunjenja ciljeva 2020. vidimo da e, sadašnji e, okvir obnovljivih izvora energije je bio uspješan alat koji ispunjava ciljeve 2020. Najnovije brojke pokazuju da imamo udio 16% obnovljivih izvora u našoj e, konačnoj e, potrošnji energije, što predstavlja otprilike 27,5% obnovljivih izvora u električnoj energiji, 18% u grijanju i 6% u transportu. Kao što je jutro spomenuto, transport je naravno e, tu ovaj sektor koji značajno zaostaje. Ta dobra razina napretka reflektira se i u rezultatima država članica. Devet država članica već su danas ispunile svoje ciljeve za 2020. Još tri države članice se jako brzo prilagođavaju i, i popunit će već ove godine 2016. te ciljeve. No, ostatak država članica dobro napreduje, iako imamo jednu zabrinjavajuću skupinu 6 do 8 država članica koje će morati osnažiti svoje napore ako želite doći do tih nacionalnih obvezujućih ciljeva do 2020. E, i e, te države članice morat će uložiti vrlo, vrlo značajne napore. E, predsjedniče izvjestiteljice, dopustite mi komentare na točku 6 nacrta mišljenja. vjerujemo da kriteriji održivosti za cijelu obnovljivu energiju da bi bilo primjereno razviti takve kriterije, ali ne za sve vrste obnovljivih izvora energije. Kao što znate, imamo neke neočekivane učinke uvezane e, uz energiju vjetra ili geotermalne projekte, već je to i dio e, zakonodavstva zaštiti okoliša mora se, se provoditi studija učinka na okoliše a proizvodnja biomase može se povezati sa određenim brojem izravnih ili neizravnih učinaka na okoliš. Iz tog razloga Europska direktiva o obnovljivim izvorima energije je uvela e, kriterije održivosti biogoriva i biotekućina. I najavljeno je, e, dakle u Europskoj strategiji energetske unije, je e, najavljeno komisija planira poboljšati politiku održivosti biogoriva i biomase i to je dio paketa obnovljivim izvori energije koji će biti, u kojem će se raditi ove godine. Iskustva prikupljena u korištenju postojećih kriterija održivosti za biogoriva i biotekućine će se iskoristiti, ali tražimo i sinergije sa postojećim politikama osobito u smislu dvije relevantne odluke e, na ovom području. E, evo, hvala i nadamo se, e, odnosno radujemo se sljedeće raspravi sa amandmanima o ovom izvješću. Hvala. Hvala. Kasnimo. Ne znam, želi li izvjestiteljica od gosti? Ne, dobro, hvala. onda e, moram podsjetiti na rok e, za amandmane, a to je 24. E, veljače, a 26. odnosno za glasovanje u NVU je 26. travnja. Sada ću dati iz, riječ gospodinu Patričelu na temu označavanja energetske učinkovitosti, oznake energetske učinkovitosti. Hvala vam, e, predsjedniče, drage kolege. 25. veljače prošle godine komisija je najavila u kontekstu strategije klimatskih promjena da će revidirati direktivu o oznaci energetske učinkovitosti. Oznaka energetske učinkovitosti predstavlja vrlo koristan alat koji može imati pozitivnog utjecaja na okoliš i daje točne informacije potrošačima o e, potrošnji energije na električnih proizvodima i o osigurava im, pomaže im u odluci toga e, što kupiti. E, to je, se temelje na članku 194 ugovora koji stvara mjere e, za ovu, za ovu oznaku i Cilj je pojednostavniti sadržaj i osigurati jednoobraznu primjenu standarda i normi u svim državama članicama. Kao osoba koja je izradila ovo izvješće, ja ću pozdraviti sve što su komisija i vijeće odradili na ovu temu do sada. Moja ideja je bila da pripremimo tekst koji će se sastaviti od 12 amandmana e, kako bi se pokrila najosjetljivija e, pitanja E, vezana uz e, smanjivanje razmjera i baze podataka. Amandman 1 do uvodne izjave 9. S tim prvim amandmanom ja mislim da se trebamo držati sustava boja koje smo koristili u toj oznaci od zelene do crnene, crvene kako bismo obavijestili potrošače o energetskoj učinkovitosti proizvoda i e, da želio bih da imamo sustav e, slova A do G jer e, mi se čini da potrošači vole taj sustav i da je on prilično djelotvoran. Za proizvode gdje se primjenjuje direktiva o ekodizajnu e, nema e, e, razloga da se odustane od D, E, G i F kategorija. Ideja bi bila da se to pojasni kako ne bismo navodili potrošače na krivi trag. Što se tiče amandmana 10 uvodne ozive 11, tu smatramo da bi bilo primjereno provesti e, svakih deset godina revidiranje te skale, e, primjerice kada na tržište dođu učinkoviti proizvodi, kroz druge amandmani ja namjeravam e, postići da se ta promjena ljestvice ne, ne provodi E, na temelju nekih vremenskih razmaka, već uzimajući obzir znanstvene dokaze i specifične tehničke karakteristike proizvoda. A posebno takvo, takva promjena ili prilagodba ljestvice će biti nužna ako e, u dvije najviše kategorije e, postoji prenapučenost e, i to se temelji na sektorskim studijama koje provodi komisija. Imajući to na umu, a za razliku od onoga što predlaže komisija, promjena tih ljestvica e, trebala bi e, zapravo ostaviti samo manji broj proizvoda u gornje dvije, gornja dva razreda. Ne želimo da te ti razredi budu prazni jer time šaljemo pogrešnu E, poraku e, potrošačima, ako bi ti razredi bili prazni, oni će pomisliti da možda nema proizvoda na tržištu koje se mogu preporučiti. A što se tiče baza podataka, slažem se, potrebne su baze podataka, a cilj je provjeriti sukladnost tih proizvoda i uzeti u obzir informacije koje osiguravaju potrošači. A treći amandman jasno pojašnjava da informacije vezane uz e, sukladnost proizvoda trebaju biti prenesene ne samo elektroničkim putem kao što se navodi u predlogu, već e, te informacije trebaju biti i u e, papirnatom obliku. Osim toga, trebamo osigurati da nepostojanje industrijske špionaže Amandman 4 osigurava e, sastavljanje e, daljnjeg indikativnog popisa proizvoda i e, na tom indikativnom popisu također bi mogla biti energetska oznaka. Potrebno je sagledati koja je to apsolutna energija koju jedan proizvod troši. Po mom mišljenju ovo nije e, jasno, već navodi na krivi trag. Ja u četvrtom amandmanu predlažem da se, e, da se briše riječ apsolutna kod potrošnje energije. Zatim amandman 5. Prijedlog komisije identificira određene proizvode na koje se uredba ne bi odnosila. Imajući to na umu, u amandmanu 5 ja sam izišao sa pozitivnom identifikacijom, imajući na umu e, ciljeve uredbe. Uredba bi se trebala odnositi na e, energetske proizvode koje će se stavljati e, u opticaj na tržištu. Zatim amandman 6 među definicijama u članku nema definicija kada je riječ o energetskoj učinkovitosti. E, I to sam želio naglasiti kroz amandman 6 e, pozivajući se na direktivu 2012 e, iz 2007. Zatim što se tiče ove dobavljača, tu sam razmišljao da bi bilo korisno stvoriti jedan standardni format kroz koji bi bilo moguće E, da dobavljači u komisijinu bazu podataka ubace informacije koje bi bile potrebne za izdavanje modela proizvoda koji će biti stavljeni na tržišti. Amandmani 8 i 9, e, članak 3 stavak 2, obveze dobavljača kada je riječ o označivanju e, dio predloga komisije koji utvrđuje da bi e, dobavljači trebali e, tiskati oznaku. Mislim da bi bilo korisno moći i downloadirati oznaku na elektroničkom displeju. Tako bismo lakše postigli neke od glavnih ciljeva naše uredbe. Amandman 10. Označavanje i E, promjena ljestvice e, cilj je isprazniti razrede A i B kako bismo potaknuli e, proizvođače na inovacije. Ja mislim da ako ih potpuno ispraznimo, da bi potrošači mogli biti zbunjeni ako nema proizvoda u kategorijama A i B, onda znači da nema energetski učinkovitih proizvoda učestalost promjena u ljestvici ne može se utvrditi unaprijed, ovisi to o tehnološkom razvoju, o tome što se događa na tržištu i odnos ovisi o tehnološkom i znanstvenom napretku za svaki e, proizvod. Amandman 12, e, ja tu smatram da je potrebno pojednostaviti teret e, za tvrtke osobito mala i srednja poduzeća. Mislim da je korisno omogućiti dobavljačima da uvedu informacije za bazu podataka u elektroničkom formatu kao i u papirnatom obliku. Evo, to su te glavne točke koje sam želio spomenuti, ali amandmani se mogu iznijeti do 25. veljače, a onda ćemo imati neko vrijeme za pregovor sa drugim političkim klubovima oko kompromisa. Nadam se da ćemo na kraju imati prijedlog s kojim se svi možemo složiti i koji će biti e, e, e, spreman za glasovanje četvrtog. Sve amandmane koje ćete predložiti će uspjeti osigurati korisne informacije odboru ITRE kako bismo dodatno poboljšali taj korisni alat, a to je energetsko označivanje električnih proizvođača e, proizvoda. Gospođa evo, želim zahvaliti izvjestitelju na kritičkom promišljanju i na izvješću koje je dobro polazište kako bi naše i naš odbor mogao iznijeti svoje mišljenje. U svijetlu obveza iz Kopa 21 i klimatskih ciljeva kada je riječ e, od udaljavanja od korištenja ugljika, trebamo predlagati sve ambiciozne ciljeve i u energetskoj učinkovitosti. To je jedan od prioriteta i zbog toga treba pozdraviti reviziju direktive o označavanju energetske učinkovitosti a to je jedan od najučinkovitijih instrumenata kojima Europska unija raspolaže u ovom području. Dakle, važno je da se prelazi sa, ured, sa direktive na uredbu kako bi se osigurala veća jednakost u primjedbi odredaba koje se odnosi na označivanje u svim zemljama članicama. Naime, učinkovitost, označivanja energetske učinkovitosti kao jednog četljivog instrumenta koji je dostupan svima za promicanje učinkovitosti potvrđuju podaci koji pokazuju ulogu tog instrumenta u usmjeravanju potrošača u odabir proizvoda koji doista štede energiju, a s druge strane to je pokazalo da je na taj način moguće i potaći proizvodnju inovativnih i štedljivih proizvoda kako bi potakli što učinkovitiju potrošnju. Dakle, e, sa stajališta potrošača treba ojačati te mogućnosti, naročito kada je riječ o tome da se potrošačima daje što jasnija informacija. I ja smatram da treba postojati jedna e, jedinstvena skala za sve proizvode od A do G, čime će se ukloniti različite ocjene A+. E, I također treba Mm, odbor ENVI razmotriti neke aspekte koji su važniji. Dakle, treba uskladiti i uredbu sa globalnim okvirom o energetskoj učinkovitosti i također kao što je izvjestitelj učinio treba bolje definirati energetsku učinkovitost i e, staviti naglasak na odnos između performansa proizvoda i energetske potrošnje. Drugo, kako bi nadzorna tijela bila učinkovitija i također označivanje bilo učinkovitije, trebamo staviti naglasak na e, provođenje ispita koji će provjeriti sukladnost oznaka i e, objavljenih karakteristika. Na taj način ćemo zaštititi i e, potrošače i proizvođače. Dakle, testovi trebaju održavati sadne uvjete korištenja, a zabraniti neodgovarajuće etiketiranje e, proizvoda koji e, ne odgovaraju tim e, ispitima i također koji su usmjereni ka zlouporabi. Također treba konkretnije djelovati i pragmatičnije djelovati na rescaling, odnosno to je jedno od, jedan od najvažnijih aspekata ove uredbe ako doista želimo razviti energetsku učinkovitost. U tekstu komisije se ulazi tek površno tu e, pitanje i zapravo uređivanje se prebacuje na delegirane akte. No, ja se slažem s izvjestiteljima da bi već u uredbi trebalo odrediti jasne i inteligentne mehanizme koje će omogućiti zadržavanje oznaka i e, njihove klasifikacije koje bi bile razumljivije potrošačima, to će istovremeno i osigurati industriji odgovarajuću stabilnost za ulaganja u cilju promicanja tehnološkog napretka koji je ovdje doista od ključne važnosti. Na kraju dopustite mi da još nešto dodamo, odnosno u EU trebamo doista e, omogućiti osmišljavanje e, označivanja o energetskom korištenju resursa i mislim da tu komisija nema dovoljno hrabrosti u ovoj uredbi. Dakle, htjela bih da e, mi kao odbor Envija, a u svijetu ove rasprave i u svijetu rasprave o cirkularnoj ekonomiji mislim da bismo trebali dati jasno znak u tom smjeru. Dakle, u dodatnim e, informacijama trebalo bi najmanje uvrstiti kriterije o popravljivosti i trajnosti proizvoda i o njihovom sadržaju kada je riječ e, o obnovljivom i recikliranom materijalu. Hvala. Hvala gospođo e, Bonafe. Riječ gospodin Duncan. Hvala. Pa, e, mislim da je komisija podlegla vlastitom uspjehu, kao što smo rekli na početku, energetska učinkovitost je sada prepoznata među potrošačima i ljudi znaju e, da imaju koristi od i jednostavne skale. E, oni plusevi su sve više zakomplicirali e, cijelu priču, tako da ih je ukloniti doista smisleno. E, malo je neobično tu uključiti dvije skale i mislim da bismo trebali o tome bolje promisliti. Mislim da je to poruka koju bismo trebali odaslati. S druge strane mislim da je sve u redu. Hvala. Thank you very much. Miss Meissner. Hvala, gospođa Meissner. Hvala vam predsjedniče, hvala i izvjestitelju koji je odradio jako dobar posao. Jako je dobro e, da imamo oznaku energetske učinkovitosti jer tako potrošač ima određenu orijentaciju i to je, time je postignut e, velik uspjeh jer mi kod najboljih uređaja već imamo onu oznaku A++, pa vidimo da je mnogo toga poslova dosta učinkovitije nego prije, potrošači to tako žele. No naravno, ako sad već imamo A++, onda jasno je da treba tu skalu prilagoditi, da ona više nije učinkovita. ja e, mislim da je sada e, baš kao izvjestitelj smatra E, da e, možda nije najpametnije tu novu skalu raditi u nekim vremenskim rasporima, recimo svakih deset godina. Jer može biti da će tehnički razvoj ići brže od toga, pa će tu ljestvicu trebati češće prilagođavati ili će možda ići sporije, pa bit će treba sporiju e, prilagođavati. U svakom slučaju onda kad se te gornje klase ispraz, odnosno kada postanu jako pune, definitivno je to znak da ljestvicu treba prilagoditi. E, treba e, možda imati tako jedan dinamički pristup tom, e, tom novim skalama. Isto tako za klase proizvoda. Primjerice jedna perilica, perilica rublja, možda kod njih će se to prije prilagođavati nego možda kod nekog drugog uređaja i tako dalje. Neki kažu da gornji razredi trebaju ostati prazni, kako bi e, se e, uveo taj novi sustav, mislim i ja da to nije jako dobro, zato što e, definitivno to možda šalje signal potrošačima da u tim razredima nema nikakvih proizvoda. Možda da se kaže određeni postotak u nekim najvišim razredima, a onda treba ići na novo određivanje razreda. Evo, to bi možda bio dobar pristup, jer to je poticaj da proizvodnja bude sve bolja i bolja, a za potrošače je to znak da biraju između onog što je jako dobro i onog što je manje dobro. Što se tiče baze podataka, sigurno da je dobro prikupljati e, dodatne podatke osim onoga, onih koji su na e, e, na listi podataka o proizvodu, no naravno treba tu paziti da se ne E, da ne povrijedimo određena pravila e, imovinskih prava i da ne povrijedimo određena intelektualna imovinska prava. Što se tiče tiskanja e, tih oznaka u trgovinama, pa to je dobar prijedlog, principijelno moramo samo paziti da tu da li će to biti E, zapravo za manja trgovinska poduzeća problem e, točno otisnuti onu boju koja je predviđena i tako dalje. A elektronička alternativa e, prikaza te oznake na displeju je isto odgovarajuća. Što se tiče pozitivnih i negativnih lista, to je isto jedna dobra ideja. Pozitivna lista bi pridonjela tome da se obuhvati sve ono što mora biti označeno da ništa ne bude zaboravljeno pri tome. Zahvaljujem na uloženom trudu i evo, radujem se daljnjem eh, radu i diskusiji. Konečna. Hvala gospođa Konečna, ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Označavanje drošula energetskim oznakama je veliki doprinos ukupnoj energetskoj uštedi. To je doista važan instrument sekundarne zaštite prirodnih resursa i zaštite okoliša. To je sastavni dio naših napora da se ostvare ciljevi energetske učinkovitosti. No, naše promišljanje o energetskim oznakama treba povezati sa odredbama o ekodizajnu i o općenito o proizvodnji, jer je to jedini način ostvarenja promjena i također postizanja e, pozitivnog učinka na mentalitet potrošača e, i proizvođača. A sada dopustite mi nekoliko komentara o, nacrtu dokumenta. Pozdravim napor uložen u pojašnjenje definicija, ali želim kritizirati proširenje definicije proizvoda odnosno trošula na sustave ili usluge ili uvođenje definicije pojma apsolutne potrošnje. U točnim definicijama ponavljanja e, su nešto što se stalno pojavljuje u nacrtu zakonodavstva. Dakle, definicija nečega što je energetski sustav e, nalazi se u direktive u reformu ETS-a. Dakle, E, kada su direktive koje su međusobno povezane, e, onda trebaju koristiti i sovjetne definicije. I slažem se sa dijelom nacrta u kojem stoji da dodjeljivanje bespovratnih sredstava za proizvodnju takvih proizvoda treba priznati samo ako su to proizvodi iz najžih klasa energetske učinkovitosti. Ja sam iz Češke, iz regije Ostrava, koja se sada nosi sa problemom e, zagađenja zraka sa većim ili manjim uspjehom i to već desetljećima. Od 2017. godine to bi značilo dodatne komplikacije kada je riječ o poticajima za e, razminu jedinica e, izgaranja plina. u um, E, najviše energetskoj klasi nalazimo samo uređaje koji e, su vrlo skupi, dakle solare kolektore ili e, izmjenične pumpe. Dakle, to je jedno opterećenje koje bi još dodatno postrožilo situaciju po pitanju onečišćenja zraka u našoj regiji. Još nešto što je važno jest da se ova ljestvica temelji na e, tehnološkom napretku i da je treba mijenjati samo u skladu sa e, tehnološkim napretkom. Dakle, e, preuređenje ljestvice treba se ostvariti jedino ako se ostvari dovoljan tehnološki napredak. Mislim da se svi možemo složiti s, tome, s time i da nije dobro određivati ljestvicu za određeno vrijeme. Napredak je toliko brz da ne možemo predvidjeti neki rok e, za preuređenje te ljestvice. Mislim da je dobro da smo naučili građane nešto o izgledu i značenju ovih oznaka. I ako se u to unose prevelike promjene, onda će to jedino zbuniti i ljude i oni neće te oznake shvaćati ozbiljno, a to bi bilo pogrešno. Evo, inače, zahvaljujem izvjestitelju i e, sada ću rado dodati e, neka poboljšanja ovom izvješću. Hvala gospođa Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine izvjestitelju na mišljenju. Dragi kolege, prije svega htjela bih zahvaliti komisiji na prijedlogu e, uredbe. Jer prije svega e, mislim da je ta revizija e, zapravo potrebna, ona mora biti ambiciozna i mislim da je to dobra osnova za rad. I drago mi je također da ova direktiva se pretvara u uredbu, što znači da se na isti način primjenjuje na sve. S obzirom na promjene označavanja, energetskog označavanja, na neki način došlo je do gubitka pri kupovini. To pokazuju i studije. Ili recimo, ako netko želi kupiti stroj za pranje rublja, nije siguran što kupuje zato što je A postalo A+++ i tako dalje. Tako da je bitno revidirati te oznake. I to je bitno da se spriječe manipulacije e, potrošača. Mi bismo htjeli e, da kohabitacija e, tih, tog novog i starog načina označavanja traje što kraće, zato što ta konfuzija može dovesti do dezinformacija ono što je već rečeno. Mislim da e, prije svega treba provesti e, kampanju informiranja e, potrošača. Jer ako kažemo da A i B više nemaju ove oznake plus i plus, to može zbuniti, ali ako im se kaže da je to ostavljeno za potrebe inovacija, i da zapravo e, puno inovativnih proizvoda nije tako označeno zbog ovakvih oznaka. Dakle, ako e, maknemo ove plusiće sa A i B, to je zapravo dobra stvar. E, kolega je dao prijedlog koji ide u dobrom smjeru, ali imam ipak neke primjedbe. Prvo, u vašem amandmanu na članak 4 vi ste e, ukinuli e, apsolutnu potrošnju. Ja se na to želim vratiti zato što mislim da je to važno s obzirom na ono što želimo, a mi zapravo želimo ograničiti potrošnju energije. Dakle, ako ukinemo ovo što ste rekli, imat ćete ljudi, ljude koji će kupiti veliki televizor E, tu će stati oznaka A, pa će oni reći pa to je jako energetski e, učinkovito, ali ako netko kupi e, mali televizor s malim ekranom, a oznaka je C, oni zaboravljaju da taj mali ipak troši puno manje energije. Dakle, mislim da će pretjerana potrošnja zapravo E, natirati e, potrošače da kupuju one e, koji imaju bolju oznaku neovisno o ukupnoj potrošnji energije. I zato bih ja uvrstila ovaj dio koji se odnosi na apsolutnu potrošnju. Mislim da je to važno. Kad je riječ o bazi podataka, želim vam čestitati zato što ste za taj za, za tu bazu. Ja sam inače u odboru ITRE i ja mislim da je jako važno da imamo pristup toj bazi. Međutim, ima jedan nedostatak. Kad kažete potroje na, da potrošači e, mogu slati svoje podatke u papirnatoj verziji, jer kažete da ima e, špioniranja, piratstvo i tako dalje, ali e, bilo da se radi o informatičkom putu ili papirnatom putu, špionaža i piratstvo i ovako onako postoji i mislim da zbog ovog vašeg prijedloga mislim da će doći do većih e, grešaka prilikom e, prijave tih podataka dakle ja mislim da proizvođači to trebaju informatičkim putem e, unijeti odnosno slati i kad kažete da je to nešto što zapravo vaš argument E, ide u smjeru da kažete da je to manje administrativne opterećenje za e, mala i srednja poduzeća. Ali kad se radi o ovim uređajima, pa to ne proizvode mala poduzeća i e, oni imaju sva potrebna sredstva da odrade taj posao. Još bih htjela nešto dodati na vaš prijedlog. Potrebno je to proširiti na sve električne aparate jer neki nisu ovdje uvršteni. Možda treba uvrstiti još jedan članak, ali kompjuter, e, skener, e, čak i pametni telefoni, dakle sve to treba uvrstiti jer je to nešto što je važno za pitanje energetske učinkovitosti. Zatim električni konvektori i brojni europski građani se i dalje griju električnim, putem e, električnim radijatorima, a samim time vrlo brzo završavaju e, u situaciji energetske nesigurnosti i znam kao francuskinja e, da je potrošnja energije tih električnih radijatora ogromna i jako je bitno da se i oni uvrste u to. Imaću još amandmana, ne puno, ali mislim da stvari idu u dobrom smjeru i ja ću na svojim amandmanima nastaviti dodatno obogatiti mišljenje koje ste predložili. Hvala. Hvala gospodin Pedicini. Hvala. E, želim zahvaliti izvjestitelju i e, odboru na onome što je do sada učinjeno, a također i komisiji. Ja polazim od tvrdnje da smo u posljednjih nekoliko godina vidjeli uvođenje novih kategorija proizvoda koje, koji su sve ušli u najviše razrede energetske učinkovitosti to je zbunilo potrošače. I to je zapravo ponišlo učinkovitost eh, ove skale energetske učinkovitosti u smislu da se htjelo dati potrošačima mogućnost da osporede učinkovitost različitih proizvoda i potrošačima također da učine te proizvode sve više učinkovitima. Ako je naša svrha proizvodnja sve učinkovitijih proizvoda, treba e, što manje proizvoda uvrštavati u najviše kategorije ili klase i na taj način ćemo potaći proizvodnju doista izuzetnih proizvoda, a Potaći ćemo također energetsku potrošnju da bude pasivna ili što bliža nuli. Pozdravljamo također e, i e, prijedlog komisije razrade banke podataka o proizvodima jer smatramo da bi bilo korisno da proizvođači u to uvrste i informacije o e, mogućnosti recikliranja proizvoda i također o rastavljanju proizvoda u svrhu popravka ili recikliranja i to bi također i riješilo problem programiranog zastarijevanja, potaklo i recikliranje otpada i e, ponovno oporabu proizvoda. Također treba ažurirati i direktivu o ekokompatibilnosti uvrštavanjem takvih proizvoda. I na kraju želim reći da smatramo doista izuzetno važnim e, procjenjivanje energije koji proizvod proizvodi u svojem životnom ciklusu. Dakle, taj proizvod ne samo da treba biti energetski učinkovit, nego i trošiti što manje energije i zbog toga treba razmotriti potrošnju energije u apsolutnim e, pojmovima. Hvala gospodin Lise. Hvala e, predsjedniče i hvala izvjestitelju. <clears throat> Ja bih e, načelno podržao prijedlog komisije. Mislim da je krajnje vrijeme da uvedemo novu ljestvicu kod označivanja energijske učinkovitosti proizvoda jer praktički više nije bilo proizvoda u, koji su imali B ili C ili A. Svi su imali ili A+, plus ili A++, plus plus ili A++. plus plus u svakom slučaju skeptičan sam e, prema ideji da ove gornje dvije klase budu, da gornja dva razreda budu prazna. E, mislim da definitivno najbolji proizvodni na tržištu trebaju dobiti A, Imam neka konkretna pitanja za izvjestitelja i komisiju. Jasno je da imamo modernu tehniku i da dosta toga e, funkcionira elektronički, ali u brojnim trgovinama, osobito manjim trgovinama, nekad nije jednostavno tako e, e, organizirati tiskanje tih oznaka na način da su i boje prepoznatljive i tako dalje. Mislim da ako to trgovac želi, e, da može zapravo obvezati proizvođača da dostavi tu oznaku onako kako treba izgledat, izgledati u trgovini. Jer tehnički nije uvijek jednostavno otisnuti te oznake u e, tehnički onako kako one moraju biti. Osim toga, unutar tjedan dana e, ako uvedemo novi, novi razred, onda treba sve e, te oznake promijeniti. Treba postojati jedan dan, rok do kojeg je to e, potrebno učiniti. I u svakom slučaju trgovine imaju e, ne možemo im dopustiti e, da jako dugo imaju i stare i nove oznake. Ja mislim da je tjedan dana dovoljno, a možemo reći i četiri tjedna da je dovoljno dok se te oznake ne promijene, ali u nekom roku to treba odraditi. U svakom slučaju e, mislim da trebamo imati piktograme, ne baš toliko teksta, e, trenutačno ima dosta teksta na tim oznakama, ali bilo bi logično s obzirom na zajedničko tržište da je sve prepoznatljivo na e, jedan e, na prvi pogled, da ne morate prevoditi ništa toga. E, što se tiče signalizacije, mislim da je potrebno da imamo za, za za rasvjetna tijela E, nemaju e, tu energetsku oznaku, e, odnosno ako nije povezano rasvjetno tijelo uz to, onda ne znam da li je potrebna takva oznaka. Uglavnom, izvješće treba još donekle poboljšati, a onda ćemo ga zajednički podržati. Hvala gospodine predsjedavajuće. Naravno želim čestitati izvjestitelju na obavljenom poslu. Naravno, energetsko e, označavanje je jako važno. E, potrošači su se osim toga na to dosta e, navikli i to je zapravo ohrabrivanje potrošača da štede energiju. Ali to je isto tako poticaj poduzećima da ulažu u štedljive proizvode. Želimo pojednostavniti stvari i to je prijedlog Europske komisije, ali to pojednostavnjivanje ne bi e, trebalo na neki način obeshrabriti ulaganje u bolje proizvode. Objasnit ću što želim reći. Pojednostavnjivanje oznaka A do G je jako dobro načelo, međutim, zadržati e, kategorije A i B, a da budu prazne kako bi kako bi e, proizvod koji je e, klasificiran kao A bi e, mogao postati proizvod označen C ili D. To je nešto što može uzrujati potrošača. Zamislite potrošača koji želi promijeniti radijator to je neš, odnosno bojler, to je velika investicija. Odabrao je bojler kategorije A, a sad se nalazi u klasi C, to ga može doista zbuniti i pomislit će da nije dobro odabrao ili da, da je to odabrao, odabrao je to i traće mu deset godina i to može dovesti do nerazumijevanja i obeshrabrivanja građana u tom smislu. Kad je riječ o europskoj bazi podataka, ja sam za to. Ja to doista podržavam. U nekim državama članicama takve baze podataka već postoje. Dakle, to nije problem. Ali isto tako znamo da postoje države članice koje još uvijek nisu spremne za to. Da im se, e, dakle, nametne da sudjeluju u, ba, u toj bazi podataka. Prije nego što E, pokrenule vlastite nacionalne baze podataka. Ne znam, mislim da u tom smislu treba e, predvidjeti određene rokove. Mislim tako da nije e, potrebno javno objavljivati informacije, jer isto tako ne smijemo dovesti u pitanje konkurentnost naših poduzeća i treba zaštititi ono što treba ostati povjerljivo u pogledu same proizvodnje, i e, sve ono što se odnosi na sam identitet proizvoda. Ne znam, ovo što sam rekla možda ću sastaviti u neke amandmane. Hvala. A sada dajem riječ komisiji. Ako je moguće, molim vas da ne duljite jer doista poprilično kasnimo. Hvala. Nastojat ću biti što kraći, ali budući da smo imali dosta bogatu raspravu, želim odgovoriti na neke od komentara. Kao prvo želim eh, zahvaliti izvjestitelju, a i odboru na ovome izvješću i na potpori dvama načelima, odnosno bazi podataka i ITG-u. Mislim da su to eh, dvije dobrodošle stvari i drago mi je što to podržavate. Gospođa Bonafe je postavila pitanje ispitivanja i važnosti toga i pitala je koliko se slažemo s, time. Dakle, to je pitanje ove uredbe i provedbenih uredaba. Imamo čitav paket uredaba koje se odnose na e, tolerancije i to sada razmatramo u ovom sustavu kako bi se osiguralo da e, se spriječe sve moguće uporabe sustava. Dakle, podržavamo ovaj naglasak koji se stavili na to pitanje. Gospođa Meissner je poslala neka pitanja o osmišljavanju baze podataka i o tome kako će ona izgledati. Kada je riječ o patentima, oni su u svakom slučaju javni, dakle tu nema nekih ograničenja, ali tu je i pitanje povjerljivosti koje je postavila gospođa Gorostet, koje je jednako važno. Ono što predlažemo je da ove informacije koje su sada povjerljive budu dalje povjerljive, a jedini će pristup tome imati nadzorna tijela. Dakle, e, ne predlažemo da se pomiče ta granica između povjerljivih i javnih informacija i to je važno također i za poslovne tajne i za e, dizajniranje i projektiranje proizvoda i doista bismo zadržali taj pristup. Kada je riječ o malim i srednjim poduzećima, a to je pitanje koje je postavila gospođa Meissner, a također e, koje je postavio sam izvjestitelj, mi se slažemo da nam treba sustav koji će doista biti funkcionalan za mala i srednja poduzeća ali mislimo da prijavljivanje na papiru nije taj sustav. Mislim da to neće pojednostavniti i rad malih i srednjih poduzeća, a to bi također nametnulo i veliki teret komisiji kada je riječ o očitavanju i provjeri podataka. Postoje druga moguća rješenja u SAD-u, mala i srednja poduzeća mogu to delegirati trećoj strani, odnosno treća strana o njihovo ime prijavljuje to i onda ta treća strana postaje e, učinkovitija i specijalizirana za taj proces prijavljivanja i to je moguće u okviru sadašnjeg prijedloga komisije, ali možemo također predvidjeti da to bude i izričitije u prijedlogu. Evo, to je jedna mogućnost. E, dakle, nismo baš zadovoljni prijedlogom izvjestitelja notifikacijom na papiru. E, kada je riječ o najvišim klasama a to je pitanje koje je postavilo niz zastupnika. Dakle, to je pitanje prosudbe i trebamo zapravo naći pravu ravnotežu između s jedne strane e, poticanja potrošača da kupuju učinkovite e, proizvode, a s druge strane da se izbjegne stalno preuređivanje ljestvice. Komisija predlaže da e, se ostavi dve najgornje kategorije da budu prazne i to će onda omogućiti da se nadoknadi tehnološki napredak i kada se on ostvari onda ćemo preurediti ljestvicu. Ako već imamo 20% proizvoda u klasi A, u onom trenutku kada se u klasi A e, uvrsti velika većina proizvoda, onda ćemo e, morati ponovno preurediti ljestvicu. Dakle, to je ta ravnoteža. To nije možda najbolji odgovor, ali treba voditi računa o toj ravnoteži. I isto želim reći gospodinu Liseu koji je ukazao na e, vremensko razdoblje koje će trgovcima biti potrebno da se prebace sa jednu na drugu kategoriju označavanja. On je predložio jedan dan, a mi predlažemo nešto drugo. Dakle, to je opet ta ravnoteža između opterećivanja trgovaca, a s druge strane nasajanja da se izbjegne zabuna među potrošačima koja bi se mogla dogoditi ako u nekim trgovinama imate neke oznake, a u drugima druge. No, gospođa Rivazi ima pravo, treba e, potaknuti pravu kampanju informiranja i komuniciranja kako bi se izbjeglo ta zbunjenost potrošača. Kada je o električnim grijalicama, što je pitanje koje je postavila gospođa Rivazi, Komisija je e, iznijela prijedlog koji to uključuje, ali nismo uspjeli postići kvalificiranu većinu u odboru kada smo to iznijeli prije godinu ili dvije. E, dakle, razumijemo što želite reći, ali nemamo oznaku za električne grijalice, no problem je bio jedinstvena kategorizacija koju smo predlagali, ali zapravo je pitanje u njihovoj lošoj učinkovitosti. Dakle, mi smo to nastali činiti i bit će zanimljivo onda, e, ako to do toga opet dođe, kako će biti rasprava o, tome. I e, kada je riječ o E, rasvjetnim tijelima e, doista trebamo i e, označavati ne samo um, žarulje nego i sama rasvjetna tijela. Mi zapravo to razmatramo u okviru revizije odredaba o rasvjetnim tijelima i rasvjeti i to je zapravo revizija koja se sada odbija istovremeno. Mislim da sam htio, rekao sve što sam htio. Hvala. Hvala. Izvjestitelj? <coughs> Želite li vi nešto dodati? Nemam ništa za dodati. Dakle, rok za ulaganje amandmana je 25.2. onda ćemo nakon toga nastaviti raspravu. Dobro, pročitat ću onda samo rokove. 25. veljače u podne je rok za podnošenje amandmana. Glasovanje u odboru je 26. četvrtog. 24.5. je glasovanje u odboru ITRE. Hvala. Sada možemo prijeći na sljedeću temu razmjena mišljenja s gospodinom Berhandom Urlom, eh, izvršnim eh, direktorom EFSE. To je dio eh, redovitog dijaloga sa izvršnim direktorom Europske agencije za sigurnost hrane s Europskim parlamentom. Gospodine Url, hvala što ste došli, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća i hvala uvaženim zastupnicima što su me pozvali i dali mi mogućnost da razminimo stajališta o nečemu što držimo da je jako važno za europske građane, a to je sigurna, sigurna hrana. E, sigurnost biljaka, e, sigurnost životinja, sigurnost okolišta. Ja ću e, pokriti tri teme. Prvo, objasnit ću još jednom ulogu EFSE, nakon toga ću ukratko se osvrnuti na to što smo postigli, nekoliko primjera naših prošlogodišnjih postignuća i na kraju ću govoriti o najvažnijoj stvari, a to su izazovi i prilike gdje ćemo, trebati vašu pomoć koja je uloga EFSE? To je definirano u e, osnivačkoj uredbi i mi uz pomoć znanstvenika radimo na sigurnosti hrane. Znači, želimo povjerenje i znanost da se uključe u osiguravanje sigurnosti hrane. Imamo tri e, misije. Prvo, želimo davati znanstvene e, savjete europskim upraviteljima rizika znači Europskoj komisiji, državama članicama, Europskom parlamentu e, o rizicima u prehrambenom lancu. Drugi zadatak EFSE je komunikacija, odnosno e, obavještavanje o rizicima u prehrambenom lancu. Dakle, e, obavještavanje se ne odnosi samo na upravitelje rizika, već i na medije i na javnost. I treći, glavni stup našeg djelovanja je suradnja. Suradnja je uvrštena e, u osnivačku uredbu. Ona mm, mi dakle želimo surađivati s državama članicama, s drugim e, agencijama e, i sve više i sa međunarodnim organizacijama. kako radimo? Imamo 470 zaposlenika te radimo sa otprilike je 1500 znanstvenika e, koji su dio naše mreže. To su znanstvenici iz država članica. Osim toga, organiziramo godišnje oko 1000 e, sastanaka, 20% sastanaka e, su, nisu, sastanci ti su fizički prisutni, već videokonferencije i svake godine imamo otprilike 100 znanstvenih radova. I Dakle, za europski e, sustav sigurnosti e, hrane mi smo isproducirali oko 4000 znanstvenih uradaka. mi želimo davati e, sjajne, znači izvrsne znanstvene savjete, ponekad tu postoje osporavanja, ali dakle želimo na neki način, na najbolji način povezati znanost i kreiranje politike. 2015. godine mi smo također dali doprinos vašemu radu pod naslovom reagiranje na nove rizike. U tom smislu eh, EFSA je dala niz znanstvenih mišljenja o novim eh, bolestima biljaka u Južnoj Italiji. Radi se o ksileli fastidiozi. E, rizik od Dakle, mi smo govorili o rizicima vezanima uz tu bolest, o prijenosnicima, e, te o načinima ublažavanja učinaka i liječenju. Druga stvar e, koju bih htjela, htio istaknuti je zdravlje pčela. To je kompleksno, višeslojno pitanje. EFSA tu ne daje samo znanstvene savjete, primjerice o rizicima, već mi isto tako s državama članicama na multidisciplinarni način surađuje kako bi otkrili eh, faktore koji sprečavaju preživljavanje pčela i košnica. Dakle, radi se e, o neonikotinoidima. I A e, još jedan problem je e, e, otpornost na antibiotike i mi stvaramo dokaze za upravitelje rizika da se bore protiv ove vrste otpornosti na antibiotike. Ako mi dopustite da bacim pogled u budućnost, u nadolazećim godinama e, EFSA vidi i prilike i izazove. Htio bih istaknuti tri takva izazova koji su ujedno i e, prilike. Jedan od njih je potreba da osnažimo kapacitet za ocjenu rizika. Sustav koji ste vi uspostavili u parlamentu i u vijeću e, kako smo mi organizirali E, a radimo sa znanstvenim panelima gdje se oslanjamo i na znanstvenike iz e, država članica. Mislim da je to vrlo pametan, moderan i fleksibilan sustav, ali on i vrlo osjetljiv, zato što u potpunosti ovisimo o raspoloživosti stručnjaka iz država članica i ono što se događa u vrijeme ekonomske krize je to da naši partneri u državama članicama e, koji su također pod pritiskom više nisu pripremljeni e, spremni kao što su prije bili dati E, potporu e, radu EFSE slanjem svojih stručnjaka. Oni u stvarnosti ne rade za EFSU, već oni rade na europskim projektima, tako da je to političko pitanje. I u tom smislu nam treba vaša potpora u vašim izbornim jedinicama, u vašim državama članicama, da, kako bismo se pobrinuli da E, istraživačke organizacije, e, da organizacije koje se bave procjenom rizika u državama članicama, da imaju osoblje koje je spremno raditi s EFSA-om na europskim projektima. Isto tako, moramo razmisliti o tome kako e, financijski kompenzirati tim nacionalnim organizacijama koje dopuštaju svom osoblju da rade do 50 dana godišnje za E, dakle na europskoj e, razini 50 dana je dosta, pa trebamo vidjeti na koji način možemo e, to nadoknaditi. Još jedan izazov, odnosno prilika, je to da je potrebno više inovacija u pogledu ocjene rizika sve više kretanja ljudi, e, biljaka, životinja i to predstavlja e, i priliku za nove rizike. Znamo što se e, događa i sa svinskom kugom i sa drugim bolestima. Isto tako, tu je izbjeglička kriza, ona isto tako donekle utječe. Mi moramo biti spremni na nove rizike. Ovo je jedan pokretač novog rizika, a ima i drugih klimatske promjene, nove, novi tehnološki napredak, nanotehnologija, e, tehnike kloniranja, e, nove tehnike e, oplemenjivanja biljaka i tako dalje. Inovacije iz inovacije iz, iz industrije trebaju isto tako imati odgovor i u inovativnom pristupu ocjene rizika. Potreban je i novac, za razliku od američkih organizacija koje imaju e, dovoljan proračun e, da same naručuju e, svoja istraživanja. Dakle, mi to nemamo. Zatim, tre, zadnja točka je suradnja sa civilnim društvom. Dakle, mi ovo putovanje zovemo put, putom, putovanjem od istine do povjerenja. Naše društvo mora vjerovati u znanstveni proces. U tom smislu se EFSU često ponekad e, kritizira što javno ne objavljuje e, rezultate e, sigurnosnih studija koje provodi koje se dakle provode za e, potrebe ocjene rizika. Međutim, i postoji pravni okvir prema kojem e, mi trebamo djelovati ako želimo biti otvoreni, a e, EFSA je upravo osmislila naziv otvorena EFSA prema 2020. godini, mi moramo e, djelovati tako da budemo otvoreni javnoj e, analizi. E, mi bismo možda trebali ponovno raditi analize rizika i iznaći nove, nove pristupe analizi rizika. Mi smo pokretači takvih inovativnih promjena, e, novih pristupa, ali nam je potreban i prav, e, drugačiji pravni okvir za to. Koja bi mogla biti uloga Europskog parlamenta u ovom smislu? Vi ste e, su zakonodavac, isto tako ste zaduženi za proračun, ali isto tako ste, a to je nešto što mi jako cijenimo, kritički suputnik vi ste dosta kritični, a vaša kritičnost nam omogućuje da se poboljšamo. Tako da nam je nam je potrebna vaša povratna reakcija i e, to nam pomaže da e, stavimo određeni kontekst e, naše znanstvene spoznaje i sve to za boljitak naših društva. Ono što vam možemo ponuditi je da možemo poduprijeti vaš zakonodavni proces putem radionica, sastanaka i tako dalje. I rado ćemo to i raditi tijekom zakonodavnog procesa. E, vraćajući se na vaš moto, a to je ujedinjeni u e, različitosti, mislim da zajednički možemo, zaje, možemo napraviti puno pozitivnih stvari za Europu. Hvala na pozornosti i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala, sada predem riječ gospođi Bresa. Hvala gospođo predsjednice, odnosno gospođi predem riječ gospođi Ajuso. Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala e, direktore što ste nam ponovno došli kako biste objasnili rad EFSE. Imao sam, e, imala sam priliku kao kontakt osoba za EFSU e, vidjeti kako odabirete znan, znanstvenike koji Sjedu u vašim različitim odborima. Mislim da postoji transparentnost, ona je i važna, ali možda ona nije, nije dovoljna. Već 13 godina ESA djeluje i puno toga je napravila, ali postoji dosta prostora za poboljšanje. Kao što ste i sami rekli, to se odnosi prije svega na e, objavljivanje e, podataka koji su se koristili u studijama možda pravni okvir u tom smislu treba e, promijeniti. E, budući da nemam podatke o izvorima, e, ponekad postoje sumnje u valjanost rezultata. Nadalje, mislim da izvješća EFSE dolaze od znanstvenika, a ne od parlamenta. Dakle, one dolaze iz znanstvenika iz različitih zemalja. Ne želim reći da znanstvenici koji su u panelima, koji sastavljaju izvješća da su u sukobu interesa. Mislim da ste jako rigorozni u pogledu izbora znanstvenika koji sjede u panelu. Ali zapravo mi ne znamo je li da li pojedina grupa znanstvenika je u sukobu interesa kada sastavlja određeno izvješće. Drago mi je da ćete poboljšati transparentnost. Kažete da je praktički nemoguće da postoji e, sukob interesa u izvješćima EFSE znam da jako puno toga trebate raditi, da imate puno posla u pogledu sigurnosti hrane. Ali htjela bih još jednom reći spomenuli ste e, ksilelu fastidiozu. To je bolest koja se može prenositi iz biljke na biljku. Ako ESA kaže da je ta bolest nešto što utječe na e, maslinovo ulje i zdravlje, odnosno zdravstvenu ispravnost hrane, mislim da ESA ne bi trebala e, proučavati bolest, bolesti puno je instituta patologije, za patologiju kojoj mogu proučavati bolest, kako se ona širi, kako se može otkloniti i e, preporuk, mogu se baviti preporukama za terapiju, treba se mogu se baviti vegetativnim materijalom, ali možda biste trebali pogledati e, koji je vaš mandat, možda biste se trebali najviše baviti pitanjima e, zdravstvene ispravnosti, zato ste je uspostavljeni prije 13 godina. Kad je riječ o sukobu interesa, ne mislite li da biste trebali imati jednoobrazne ujednačene kriterije e, za sve agencije o tome što je e, sukob interesa, a što nije. Jer možete imati i ljude koji su tek završili fakultet i nemaju uopće iskustva rada u agencijama. Primjerice, ako su pet ili šest godina proveli određenom poduzeću, možete li reći da Možete li reći da oni jesu sukobu interesa pa da nisu prihvatljivi, a istovremeno ih agencija treba? Trebaju vam iskusni znanstvenici, a to znači da moraju imati određenog iskustva u određenom sektoru, inače neće znati sastaviti izvješća, pa me zanima vaše mišljenje o toj temi sukoba interesa. Hvala, imam jako puno javljanja za riječ pa moramo e, moram ograničiti vrijeme izlaganja na jednu minutu, jer ovo nije zadnja tema e, današnjeg sastanka, zadnja točka dnevnog reda. Gospođa Meljo je sljedeća. Ja, vielen Dank, Hvala, e, gospođo predsjednice. Rado me što ste danas s nama u odboru, da imamo priliku međusobno razgovarati. Imala sam priliku informirati se o radu EFC i mm, dosta me se dojmila osobito ova panel rasprava i znanstvena ocjena e, koja je zapravo temelj za ovu raspravu kada kažete da su države članice sve više okljevaju u smislu neke svoje e, spremnosti e, da stave na raspolaganje stručnjake može li se možda platiti neka vrsta naknade, odštete za taj njihov angažman, to je možda s jedne strane pitanje, a s druge strane atraktivnost EFSE, što vi sa svoje strane možete učiniti kako bi to kako bi možda rad u EFSI značio neki viši ugled. Kod ocjene rizika rekli ste da trebamo ići novim putem, ali za to je potreban novi pravni okvir i to je ona važna točka i koju mi moramo ostvariti. Thank you, Mrs. Uh, hvala, gospođa Veznar. Ne. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, hvala što ste e, došli i mi, imala sam sreću i zadnji puta biti nazočna kada je u gostima bila izoslanstvo EFSE. Ja imam dva pitanja. Prvo pitanje, bilo mi je vrlo zanimljivo što ste rekli da trebamo vići angažman civilnog društva. ja bih voljela znati kako vi to radite, jer ja imam dojam da u civilnom društvu se ne odlučuje na temelju znanstvenih dokaza, već više na nekog, temelju nekog osjećaja i intuicije. E, mi trebamo naravno ozbiljno uzeti znanstvene nalaze i kada bismo e, kada ne bismo kritički preispitivali neke stvari, e, ne bismo imali napretka danas. A što se tiče antimikrobne rezistencije, ja sam čula i za one šprice, odnosno injekcije koje zbog kojih možda antibiotici više neće biti potrebni. E, možete li reći nešto o tome? Hvala. A sada gospodin Gospodin Eckart. I was pointing that the others were raising the flag, so I didn't. Um, enough Greens want to talk. Okay. Mrs. Grostet. E, ja dakle se ne javljam za riječ. E, Gospodja Grostet je sljedeća onda. After. Don't worry. U redu, kasnije ćete doći na red. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja bih htjela vam govoriti o odluci koju Europska komisija treba uskoro donijeti o odobravanju e, glifozata koji se nalaze u puno herbicida. E, dakle, e, dobiven je dosta pozitivno izvješće o tome. Dakle, oni su, e, glifozati su u redu e, kada se koriste pod određenim e, uvjetima. Međutim, postoje studije koje pokazuju da on može biti dosta opasan kada se koristi uz neke druge sastojke i to može izazvati probleme. Pa me zanime, na, zanima na koji način EFSA e, će napraviti procjenu tih drugih e, sastojaka koje i, i treba napraviti procjenu kako e, će se odabrati e, ti sastojci. Hvala. Gospodin Selimović. Hvala gospođo predsjedavajuća i hvala direktore što ste došli. Imam dva pitanja. Postoji e, potpuno shvaćanje u klubu da na neki način a, e, tražimo neke kontroverzne stvari od agencije. S jedne strane, kao što su prethodni govornici već rekli, tražimo potpunu neovisnost stručnjaka, a s druge strane tražimo izvješća koja e, sastavljaju iskusni ljudi koji znaju čemu se rade te kako se ta izvješća rade. Pa me zanime, kakav mandat e, u radu sa stručnjacima biste vi voljeli imati i drugo, što mislite da vaša agencija može napraviti u borbi protiv otpornosti e, na antibiotike? ja sam zapravo svjestan svih ovih stvari, ali me zanima što vi možete napraviti, te je li vam potreban određeni mandat da biste to napravili. Hvala. Hvala. A sada gospođa Auken. Hvala. Imam samo jedno pitanje koje je zapravo više komentar o sukobu interesa. Prema pravilima dobre administracije, nikakve vlasti ne bi trebale imati nikakav sukob interesa. Nije dovoljno to izjaviti. Možemo reći, to je pristana osoba, plaća poreze i tako dalje. To se nas ne tiče. Sukob interesa ne smije postojati. Drugim riječima, mi moramo biti sigurni, jer je to problem sa svim agencijama da, da postoje sukob interesa i da je dovoljno dati izjavu o sukobu interesa, ali stalno i stalno se to pojavljuje i e, trebaju nam najbolja pravila e, za sprečavanje sukoba interesa. E, u bilo kojoj agenciji koja donosi odluku u naše ime i naravno da možemo naći stručnjake. Samo oni koji rade u industriji e, tvrde da to nije moguće, a naravno da možemo. Hvala, gospođa Dornano. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Vratit ću se na pitanje glifozata. EFSA e, tvrdi da je nevjerojatno da sam glifozat E, može biti kancerove za ljude. Međutim, ta tvrdnja došla je do, od, do toga da je otprilike 100 e, znanstvenika iz širog svijeta e, koji su upozorili povjerenika zaduženog za ovo pitanje da to nije tako. Od uh, ožujka 2015. godine glifozat se smatra vjerojatnim glifozatom. Može dovesti do raka i prije nekoliko dana ste rekli da će predstavnici EFSE i e, Međunarodnog e, centra za rak će pokušati razjasniti to neslaganje. Osim toga, među ciljevima u nacrtu strategije EFSE do 2020. godine tu se spominje otvorenost, transparentnost, suradnja i e, pridruživanje, odnosno e, uključivanje građana u ocjenu rizika. Dakle, vi koji ste e, tvrdili nedavno da je glifozat kao nešto što je riječeno, a istovremeno ste suočeni sa znanstvenicima koji se ne slažu sa kriterijima zažicima EFSE. I mislim da je naj bitna, bitno osigurati sigurnost hrane za sve. Hvala, gospodin Peterle. Hvala. Evo ovdje sam. Hvala što ste našli vremena za nas i što ste s nama iz, podijelili svoja stajališta. Tražili ste od nas da vjerujemo znanosti. Naravno, naše pitanje koje smo postavili više puta kojoj znanosti da vjerujemo jer primjer glifozata pokazuje da različiti e, da znanost ponekad dovodi do različitih zaključaka i možemo ili ne moramo sumnjati e, u pristupe znanstvenika. Ne želim vas e, učiti, ali kada sam pitao medicinsku sestru u, u domu u kojem je živjela moja stara majka tko je proučio interakciju između svih različitih lijekova e, koje su je davali svakoga dana, njih 15-ak, odgovor koji sam dobio je da ne postoji e, znanstveni dokaz da postoji interakcija između tih 15-ak lijekova. Tko, kada, E, kako, s kojim, kojom opremom i s kojim novcem je to se to radi, to može biti političko pitanje. Zan, e, politika može odlučiti da se gleda ovo, a ne ono. Pa me zanima, da li je EFSA profesionalna i etična institucija koja će moći dokazati da sumnje koje se povremeno pojavljuju da nisu utemeljene. Hvala. Hvala. Gospodin Hosen. Molim vas jednu minutu. E, e, da, gospodin Ol, e, želi ste dobiti s naše strane želje i kritike, pa to ćete i dobiti, jer mi imamo komentare u odnosu na odobrenje glifozata i meni je čudno da tu postoji sukob sa svjetskom zdravstvenom organizacijom po ovom pitanju vi ste titulirali e, jednog znanstvenika kao Facebook znanstvenika, to smatram velikom e, kritikom. Mi u međuvremenu ste to stajalište korigirali, ali mislim da si ne možete dopustiti takve kritike znanstvenika iz Svjetske zdravstvene organizacije, e, jer studija rizika WHO-a je barem e, od, e, dostupna javnosti i to je dosta e, iznenađujuća izjava da vi uopće ne vidite nikakav rizik i da ćete odobriti stavljanje te tvari u opticaj. Ja doista to ne mogu razumjeti. Postoje li tu e, princip prezostrožnosti ili su to samo gospodarski interesi? Evo, recite otvoreno. Hvala. Gospodin Spot. Hvala vam. Direktore. Ja ću uvijek biti e, kritični partner za vas, učinit ću vam e, tu uslugu jer se dugo znamo. Nećemo sada govoriti o glifozatima, razgovarimo o sljedećem mjesec dana. Mene plaši činjenica da u EU imamo proces donošenja odluka na početku kojeg e, imamo znanstvene studije koje su financirali ili čak provodili oni ljudi koji na kraju tog procesa će ostvariti financijski profit. Mi to zovemo komitologija i to počinje s vama. Industrija e, će vam osigurati pouzdane znanstvene informacije i na kraju bez ikakve demokratske kontrole će komisija nešto odlučiti. A mi ćemo e, se onda iznenaditi da e, postoji sukob interesa povezan uz vašu instituciju. Zar ne mislite da kao pod A proces donošenja odluka se temelji na materijalima koji osiguravaju oni koji su osigurali novac za taj proces. A ne mislite da je to glavna tema rasprave o sukoba interesa u vašoj agenciji? Hvala, gospodine Ribasi. Hvala gospođo predsjedavajuća i hvala gospodine direktore što ste došli, jer e, sve dok se budemo mogli nalaziti i razgovarati e, o razlozima, o problemima, mm, to će biti dobro. Mislim da e, je potrebno e, i povjerenje i učinkovitost. Problem, ako govorimo o prvoj temi. Dakle, kad je riječ o glifozatu, upravo je došlo do toga, do gubitka povjerenja. Objasnit ću zašto. Kada je došlo do pole, polemike između Svjetske zdravstvene organizacije i ESE, to je bila polemika koja je temo, se temeljila na tome da EFSA proučava samo djelatnu tvar, a e, Svjetska zdravstvena organizacija proizvod. Mi smo europski zastupnici i mi moramo štititi zdravlje potrošača. Europski e, potrošač, bilo da živi u Njemačkoj, Francuskoj ili Grčkoj, on ne koristi e, glifoza već e, koristi Roundup, a on e, sadrži još neke druge e, sastojke, njih 150. Emo, imam još jedan članak koji se odnosi na EFSU i tu se kaže da ne treba samo proučavati djelatnost tvar, već treba proučavati i sve e, fitofarmaceutske proizvode koji sadrže tu djelatnu e, tvar. Dakle, treba proučavati proizvod koji se daje potrošaču. A što se danas događa? Danas e, naš mini, naša ministrica za zaštitu okoliša će zabraniti taj proizvod. I nema stručno mišljenje EFSE koje joj može reći da kada se radi o proizvodima putalovamida koji je povezan s glifozatom, da može biti vrlo kancerogen. Dakle, bilo je potrebno predvidjeti problem, a vi to niste napravili, napravili i zato je upitno naše povjerenje u nas i nadam se da to neće biti tako u budućnosti. Gospodin Nikolasić, hvala. Zahvaljujem predsjedateljici i imam dva kratka pitanja. Hvala vam što ste došli gospodine direktore i Hvala vam što ćete odgovoriti na pitanja. Želio bih pitati Možete li nam nešto reći o nazočnosti hormona u nekoliko vrsta mesa i koja je sadašnja situacija s tim? Evo, samo ukratko. Da li se situacija poboljšava ili pogoršava? još jedno pitanje koje je jako važno za europske građane, Sve više dokaza da kvaliteta hrane ili prehrambenih proizvoda istog proizvođača u velikom lancu, u velikim ovim trgovinama, lancima u takozvanim novim zemljama članicama Europske unije u usporedbi sa 12 izvornih e, članica da je kvaliteta različita kvaliteta različita u Mađarskoj, Češkoj republici, Poljskoj, usporedbi sa kvalitetom na zapadu. Na istoku isti proizvodi imaju iste e, različite sastojke i kvalitete niža. Hvala. Ja sam inače e, podržavam agencije, ali agencije nam ne olakšavaju uvijek život, e, posebno kad je riječ o određenim odlukama kao što je glifozat. E, pitanje glifozata, Svjetska zdravstvena organizacija ako do, je došla do zaključka da on vjerojatno je kancerogen. EFSA je to onda proučavala, ali proučavala je samo aktivne substance i e, koristi studije koje nisu javno dostupne. To nam naravno ne olakšava život E, zapravo nam otežava tu javnu argumentaciju. Moje osobno mišljenje je da glifozat treba odmah zabraniti prema ovim znanstvenim saznanjima koje imamo. Kod e, pčela imamo udumiranje pčela, ugroženo je zdravlje pčela. To je tema koja e, pokreće mnoge u našim izbornim okruzima i e, nove studije pokazuju da nikotin predstavlja veliki rizik i 2017. je najavljena e, novo istraživanje. Hoćete li zabraniti substancu koja uzrokuje, zdravlje, e, uzrokuje probleme sa zdravljem čela? Hvala. Gospodin Došman. Da, hvala. Gospodin direktore, da ste opet s nama ovdje u odboru. Imam konkretno pitanje. Vi ste sasvim točno spomenuli da uvozimo sve više štetnih organizama iz inozemstva. E, tu se mogu navesti brojni e, primjeri, e, primjerice mušice i slično koje uzrokuju milijunske štete svake godine. Mi imamo u EU uniji 18 različitih sporazuma o slobodnoj trgovini, ne samo TTIP, tu su i drugi. Moj dojam je da li se mi svi ponašamo e, da su te, kao da su te e, sanitarni uvjeti nešto što nas naprosto opterećuje gdje treba imati što je manje moguće propisa. Kad se pregovara o tim e, ugovorima. Da li je ESA uključena u to? Da li vi imate pravo e, sudjelovati i reći nešto pri tome? Ili e, da li ste uključeni u pitanja uvoza biljaka i biljnog materijala u Europu? Evo, to je moje pitanje. Hvala. Hvala, gospođa Kapson-Ris. E, gospodine zahvaljujem vam na prezentaciji. Tehnološka i znanstvena revolucija koju proživljavamo znači da postoji dosta brzih znanstvenih promjena, no jesmo li mi jednako brzi u rješavanju izazova tih promjena, a izazova je mnogo. Potrebna su nam jasna stajališta u Europskoj uniji, potrebno nam je vjera u ta stajališta, u ta mišljenja, jer e, očito je da ovdje postoje neki rizici po javno zdravlje. Vi kažete da vam je potreban veći proračun kako bi znanstvenici i istraživači odradili svoj posao. Ja razumijem da vam je potreban proračun, ali očito vam je potrebna i platforma znanstvenika iz različitih zemalja. To moraju biti neovisni paneli kako bismo dobili pouzdane podatke od EFSE Govorili ste i o civilnom društvu i da ono treba uključiti u proces donošenja odluka u EFC. Ja se s tim slažem. E, potrošačke platforme su jako dobro organizirane i mogli biste njih iskoristiti. No, isto tako potrebno nam je jasno označavanje trenutačno nedostatak takvog jasnog označivanja, nedostatak tih informacija dovodi do diskriminacije. Postavlja se pitanje kako ćemo e, prenijeti znanje. Imamo neke važne alate i važno je da ne samo da zabranimo proizvode, nego moramo imati odgovarajući prijenos informacije, potrebne su inovacije zadnji govornik. Hvala. Evo kratko do, čini se da zapravo ovdje ljudi ne vole način na koji znanstvenici radi, nego ne radi se samo o glifozatima, već i o kliniranju i mnogim drugim e, metodama. Često trošimo dosta vremena na kritiziranje institucija koje bi nam trebala dati znanstvene savjete. Ja mislim da ove kritike su e, dosta slične kritikama i PCC-a. E, e, često se kaže nama se ne sviđa što su rekli ovi znanstvenici, mi imamo svoje znanstvenike. No kako mi kao zastupnici u Europskom parlamentu možemo izgraditi povjerenje umjesto što stalno gradimo političku karijeru na tome da potkopavamo povjerenje u znanstvenike. Da li vi sada uspoređujete svjetsku zdravstvenu organizaciju sa klimatskim skeptičarima ili? Ne, Europsku Ne, molim vas, nemojte imati ovakve unakrsne dijaloge. Imamo dosta pitanja, dakle čuli smo dosta pitanja, a no imate samo pet minuta za odgovor. Ako ne, ne možete poslati, e, sada dati sve odgovore, možda da ih pošljete u pisanom obliku. Hvala. Hvala na ovom velikom broju pitanja. Mislim da je to dobar znak, no mojih pet minuta nije dobar znak, jer naravno da ne mogu ući u pojedinosti svih pitanja. E, možda možemo doista dati pisane odgovore. Glifozati su važna tema pa bih htio nešto reći o glifozatima i našem konfliktu sa VHO-om. Mi nemamo sukoba sa VHO-om niti sa ARK-om. Ja bih prvo rekao nešto bi trebalo razjasniti unutar WHO-a jer postoji jedno specijalizirano tijelo unutar svjetske zdravstvene organizacije koje se bavi e, u biljkama i sredstvima za zaštitu biljaka i koje sada razmatraju interno kako ocijeniti te nalaze, te dokaze. E, rekli ste da koristimo neke tajne studije. Mislim da su dva bila pitanja, da mi koristimo neke tajne studije koje nisu dostupne javnosti i da gledamo samo aktivnu substancu, a ne prehrambeni proizvod. A drugo pitanje, Europski parlament zajedno sa vijećem je e, uspostavio zakonodavstvom prema kojem se ocjenjuju e, proizvodi za zaštitu bilja u Europi. Mi imamo jasnu podjelu uloga. EFSA ocjenjuje aktivne substance, a komisija donosi odluke na temelju EFSInih znanstvenih nalaza i drugih legitimnih čimbenika kako bi se odobrili ili ponovno odobrili neke substance u određenom vremenskom razdoblju. I tek tu dolaze države članice koje imaju konkretnu ulogu ocijeniti proizvode koji se stavljaju na tržište, na njihova tržišta, zajedno sa cijelim popisom formulanata i koformulanata. Znači, e, imamo propise koje moramo slijediti. Ono što smo vidjeli, odgovorit ću sada na naše pitanje, naša komisija angažirala da sagledamo jedan tih konf, e, formulanata, tajloamin. EFSA je provela e, znanstvenu procjenu i utvrdila je da postoje zabrinutost da taj tajloamin može biti kancerogeni agens i zatražila je komisiju da odradi, komisija je zatražila da se odradi dodatan posao na tu temu i e, komisija će sada podržati države članice da se odrede prioriteti na popisu tih koformulanata i da se ocjene i to na temelju te prioritizacije, određivanja tog prioriteta. Znači da države članice imaju jedan usklađeni način ocjenjivanja toga. U odnosu na studije, e, zahtjev, pravni zahtjev, zakonski zahtjev u Europi je da podnosite e, zahtjeva osigura studije koje daju dovoljno dokaza o sigurnosti proizvoda. Znači podnosite zahtjeve taj koji to e, treba učiniti. A ako će želimo to promijeniti, onda se taj propis treba promijeniti i to se čini u skladu sa pravilima OECD-a, sa e, pravilima e, o dobrih laboratorija. EFSA se neće uvijek složiti sa nositeljom zahtjeva. Mi provodimo ponovnu ocjenu tih studija temeljem podataka. EFSA koristi sve znanstvene dokaze koji su na raspolaganju na tržištu i mi integriramo te zaključke u našu vlastitu ocjenu i u naše završne zaključke. Znači, EFSA koristi najširi mogući izvor podataka i imamo i zakonski u zadaću to činiti. I to je možda jedan od razloga što imamo razlike e, jer mi sagledavamo širi raspon dokaza, a Ajak ne razmatra sve te dokaze jer oni slijede opet neka druga pravila. Ja sam uvjeren da su oni učinili točno um, svoj posao kako su i trebali, baš kao i mi. Nema sumnje, oni odrađuju odličan znanstveni posao, ali njihov okvir je drugačiji, regulatorni setup je drugačiji i nije onda iznenađujuće da su i nalazi E, odnosno ishodi različiti. I to nije po prvi put. Vrlo često AERK i Europski sustav su imali različite ishode, ali u oba smjera ponekad Europski sustav bio stroži u toj klasifikaciji dok je a ili AERK sustav bio stroži. A sada kad je substanca glifozat, to je dovelo do užarene političke rasprave. Ja bih rekao da to nije poželjna situacija mi smo pozvali ARK da o tome znanstveno prodiskutiramo. Mi ćemo nastaviti e, promicati taj znanstveni dijalog i u budućnosti moramo pronaći načina da bolje surađujemo s našim međunarodnim partnerima i da izbjegnemo situacije koje su zbunjujuće za sve koje donose odluke na ovom području. Bitno je da možda imamo slične metodologije kako bi izbjegli upravo te različite ishode. Gospođa predsjedavateljica me gleda, pet minuta mi je prošlo. Bojim se da sam došao na kraj svojeg izlaganja. Ako mi dopustite, možemo u drugom obliku nastaviti ovaj dijalog, što bi mene jako zanimalo, a i u pisanom obliku ću vam pružiti odgovore i želio bih odgovoriti na vaša pitanja, no uvjeren sam da EFSA je na dobrom putu, no možemo i bolje. Hvala. Hvala, ispričavam se na ovom vremensku pritisku. Imam pitanje poslovnika, zar imamo jedno mišljenje koje možda i nije najvažnije mišljenje E, možemo li to pomaknuti e, za poslijepodne, a ostaviti ovih deset minuta za ovu raspravu? Ja bih zatražio da mu se da više vremena, a da pomaknemo ovu drugu temu. Ali ja nisam šefica ovdje. Odgovor je ne. Evo, ukratko. Poslije podne nemamo vremena u dnevnom redu. Ja sam se spreman vratiti kada god vi želite i nastaviti ovu raspravu kada god vi smatrate primjerenim. Onda ćemo zakazati još jedan sastanak sa gospodinom Urlom. Hvala vam. I zadnja točka, borba protiv e, trgovanja ljudima u vanjskim odnosima Europske unije. Gospodin Miko Lasik ima riječ. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Da, hvala vam, predsjedateljice. Ja ću govoriti vrlo kratko i e, bazirat ću se na činjenicama. Ako smijem privući vašu pozornost na ovu temu trgovanja ljudima koja je jedna od najvećih kaznenih dijela danas jer pretvara ljude u robu. Ovo je moderni oblik robstva koji ozbiljno narušava osnovna ljudska prava. Trgovci ljudima iskorištavaju ranjive ljude za svoju financijsku dobit, a to je protivno našim temeljnim načelima nekomercijalizacije ljudskog tijela ili njegovih dijelova. E, kao što nas podsjeća povelja temeljnih prava e, Europske unije, individualna ljudska prava i ljudsko dostojanstvo su u srži svih naših aktivnosti. Stoga ja pozdravljamo inicijativu da se pozabavimo ovim problemom koji je od najveće važnosti i koji je jako predstavlja veliki izvor zabrinutosti. Više od 20 milijuna svijeti, ljudi u svijetu su predmet trgovine zbog e, radnog ili seksualnog iskorištavanja, drži ih se u ropskim uvjetima. Trgovanje ljudima predstavlja vrbovanje, transport, transfer, um, udomljavanje ili prihvaćanje osoba uključujući transfer i kontrolu nad tim osobama pomoću korištenja prijetnji, prisile ili druge vrste e, nasilnih ponašanja ili kroz obmanu i zlopotrebu njihove položaja ranjivosti uz davanje ili primanje plaćanja za osobu koja ima koristi od te osobe u svrhu iskorištavanja. To je nešto što se događa u cijelom svijetu, što pogađa gotovo, gotovo svaku zemlju, bilo kao zemlju porijekla, transita ili odredišta, ponekad je to i kombinacija svega. Ranjive skupine uključuju djecu, starije, žene koje se, kojima se trguje radi seksualnog iskorištavanja, bolesne ljude, osobe s invaliditetom i siromašne, kako bismo se E, učinkovito borili protiv e, trgovanja ljudima, moramo biti dosljedni ne samo u našem europskom pristupu na teritoriju Europske unije, već i u inozemstvu u odnosima sa trećim zemljama, što znači da trebamo inzistirati na klauzulama o ljudskim pravima. Stoga ja pozdravljam europsku strategiju koja se sastoji od 3P. P kao protecting zaštita, P prevencija i P kao prosecuting, odnosno kazneni progon počinitelja. E, naš odbor e, je usredotočen na pitanja javnog zdravlja, pa ću ja skrenuti pozornost na pitanja koja su uključena u moj nacrt mišljenja. Prvo, medicinski stručnjaci su oni koji su prvi i jedini E, tu s kojima e, često žrtva dolazi u kontakt. E, žrtva dakle ima kontakt vrlo često sa medicinskim stručnjacima, s liječnicima. Oni moraju biti svjesni pokazatelja trgovanja ljudima kako bi učinkovito surađivala i sa istražiteljima i policijom. Zdravstveni radnici igraju važnu ulogu i u rehabilitaciji i reintegraciji takvih žrtava u svakodnevni život. A druga točka, e, nezakoniti e, poslovanje trgovaca ljudiva radi uklanjanja organa, radi trgovine organama, e, ugrožavaju pravo na tjelesni integritet. Žrtve često nisu svjesne dugoročnih medicinskih posljedica uklanjanja organa i zbog toga im treba osigurati ne samo liječničku, već i psihološku skrb. Dolazim gotovo do kraja svog e, izlaganja, danas više nego ikad prije u odnosu na izbjeglice i u odnosu na krizu s migracijama u Europi mi moramo e, obratiti pozornost na iskorjenjivanje trgovanja ljudima jer ovakvo stanovništvo e, je posebno ranjivo za ovo kazneno djelo i još jedna stvar koju nemam u bilješkama, čuli ste sigurno za ovi tisuće djece izgubljene u procesu e, migracija samo u godini dana, deseci tisuća djece, mi ne znamo uopće gdje su. Ja bih pretpostavio da su one već sada žrtva e, trgovanja ljudima. Drage kolege, radujem se raspravi o ovoj temi i mislim e, da se zajedno trebamo boriti protiv strahovitog zločina trgovanja ljudima na način da usvojimo učinkovito i djelotvorno zakonodavstvo. Gospođa Deli. Hvala. E, e, trgovanje ljudima je novi oblik ropstva. To je nešto što E, izvjestitelj jasno objašnjava o svojem mišljenju. To su žrtve koje su često e, seksualno iskorištavane, prisiljene odrađivati određeni posao, pružati određene usluge. Mi ovdje govorimo o ozbiljnom narušavanju individualnih sloboda i dostojanstva, to su oni najgora kaznena djela. Ovo izvješće je prilika da sagledamo razloge zašto sve više ljudi e, postaju žrtve trgovanja ljudima. Trebamo identificirati izvor problema. Postoje dva aspekta koja su relevantna. Prvo, vrlo je važno naglasiti e, pitanje klimatskih migranata. Klimatske promjene mogu biti još jedan izvor trgovanja ljudima. Osobe koje zbog klimatskih promjena trebaju ići od jednog mjesta gdje žive u drugo mjesto predstavljaju realnost i koju trebamo ozbiljno razmotriti. Ljudi koji su pogođeni ovime su e, izloženi riziku da budu žrtve e, trgovaca ljudima, osobe koje postaju osobe bez državljanstva zbog velikih klimatskih promjena ili nedostataka u međunarodnim okvirima. Međunarodnim okvirima koji, e, e, koji e, upravljaju klimatskim promjenama i ljudskim pravima su preslabi. Što više moramo naglasiti da do sada nema pravne definicije klimatskih migranata i Europski parlament treba raditi na tome u većoj mjeri. Osim toga, e, trebamo reći nešto o trgovanju ljudima radi i trgovine organima. Tu postoje velike rupe u zakonodavstvu i u e, provedbi zakona u e, pojedinim državama. Trebamo poboljšati komunikacijsku tehnologiju koja stvara idealni prostor za kriminalce koji trguju organima. Prema Ujedinjenim narodima najranjivije skupine su migranti, osobe bez državljanstva i beskućnici. E, Interpol i Europol bave se problemom trgovanja ljudima, no moraju to činiti na djelotvorniji način. Komisija bi zajedno sa državama članicama trebala usvojiti mjere protiv takozvanog transplantacijskog turizma, E, te izraditi smjernice koje će se baviti ovom vrstom e, trgovanja. Radujem se suradnje sa izvjestiteljem. A sada gospodin Demes Marker. Hvala. Govorit ću na nizozemskom. E, želim zahvaliti izvjestitelju, želim vam zahvaliti na ovoj dobroj podlozi Hvala gospodine Mikolašek. Ja sam eh, koordinator za pododbor za ljudska prava u svom klubu i zbog toga pridajem eh, posebnu važnost borbi protiv eh, ilegalnog usvajanja, trgovanja organima, trgovanja ljudima, ženama i djecom. Dakle, mi trebamo pridati prioritet ovim temama. Izvjestitelj ispravno ističe da prava, e, ljudsko prava trebaju imati ključnu ulogu u europskoj politici. Dakle, dopustite mi nekoliko konkretnih napomena o pitanju ilegalnog trgovanja organima. gospođa e, Frida Brepuls, koja više nije ovdje, je učinila mnogo po ovom pitanju u prošlosti i ispravno je dalje kročiti tim putem. Trebamo i dalje snažno naglašavati da se protivimo trgovanju organima i da trebamo govoriti o kriminalizaciji tog čina i onih koji e, su uključeni u trgovanju organima koji ne smiju izbjeći odgovornosti i treba ih privesti pravdi. Trebamo poboljšati prevenciju, treba također podići svijest javnosti o opasnosti od trgovanja organima i to mora biti i dio politike suradnje sa susjednim zemljama. No, ako se Europska unija želi pozabaviti ovim prekograničnom pojavom, treba također voditi računa o transgraničnoj prirodi ove pojave, odnosno mm, potražnja i ponuda organa na jednom području Europske unije treba, e, može također dovesti i do širenja pojave trgovanja ljudima. To je veliki izazov, tako plodno tlo za trgovanje ljudima i organima. Trebamo znači povećati broj donacija organa, a trebamo poraditi i na Mm, drugim inicijativama poput eurotransplanta i trebamo osigurati bolju sljedivost organa. Zemlje članice koje još nisu uključene u suradnju u cilju transplantacije organa trebaju se pozvati da to učine. Dakle, gospođo predsjedavajuća, ja ću se u svojim amandmanima usredotočiti na ove napomene, a naravno spreman sam na dalju suradnju. Hvala, gospodin Omarše. Euh, Gospođo predsjedavajuća, hvala. Biću dosta kratak. Prije svega htio bih zahvaliti izvjestitelju na obavljenom poslu. Htio bih podsjetiti da je Europska unija provodila ropstvo i krijumčarenje, odnosno takvu vrstu nelegalne trgovine e, stoljećima i prvi oblici globalizacije, kapitalističke globalizacije, djelomično objašnjava trgovinu ljudima. I u zapravo novoj oblici e, ropstva možemo vidjeti e, kako, e, koje su posljedice te kapitalističke globalizacije. E, samo ću reći da postoje različiti aspekti koji se odnose na ovaj odbor, ali trebamo biti politički koherentni prije svega kad je riječ o vanjskoj politici. Jer kao što možemo vidjeti, naši e, trgovci, prije svega mislim iz zemalja, zaljevskih zemalja, e, zapravo negiraju ljudska prava a i vrlo često multinacionalne kompanije, vrlo često europske takve kompanije, vrlo često ne postupaju kako treba s ljudima koji rade u njihovim tvornicama, a prije svega mislim na djecu. Mislim da je ova strategija dobra i mislim da trebamo pojačati napore kako bismo zaštitili žrtve i prije svega mislim na žene i djecu. I na kraju, kao što ste rekli, ne možemo tijekom ove rasprave zaboraviti deset tisuća djece ko, koje su žrtve. I Europska unija je sasvim e, sigurna, sigurno na neki način je svjesna različiti, različitih vrsta trgovine. Kako je moguće da deset tisuća djece unatoč e, svim oblicima pravne zaštite u zakonodavstvima različitih država članica je na neki način samo tako nestalo. Tako da ovo izvješće dolazi doista u pravom trenutku i nadam se da će probuditi našu savjest. Hvala. Mrs. Alkan. Hvala, gospođa Alken. Govorit ću danski. Hvala, gospođo predsjedavajuća. I želim zahvaliti Miroslavu na tome što je organizirao ovu raspravu. Mislim da je važno biti svjesni da ono o čemu govorimo je trgovanje ljudskim tkivom, što uključuje također i same ljude. I bilježimo doista mm, porast u svim oblicima trgovanja, naročito ženama, zato jer se traže na veliko i jajašca. Kada je riječ eh, o gospodinu Demesbakeru, on je rekao da mnogi umiru zato jer nema dovoljno organa. Ne, to nije istina. To je zato jer su bolesni. Organ nije pravo i mislim da tu trebamo biti vrlo oprezni ako je riječ o pretvaranju organa u pravo. Trebamo dalje tvrditi da ljudi e, umiru zbog bolesti, a ne zbog nedostatka organa. Organi su uvijek poklon, oni se doniraju i tako ih treba i tretirati. Oni mogu učiniti razliku između života i smrti jer je to dar života, no nikad ne smijemo stvoriti dojam i taj pritisak da su ljudi prisiljeni e, stvarati organe kako bi se pomoglo drugima. U prošlosti razrađivali smo izvješća o uvjetima koje bi se trebali primjenjivati na donaciju organa i gdje su tu granice. Mislim da smo ostvarili dobru suradnju zato jer postoji mnogo toga dobroga što možemo učiniti, što smo do sada činili i što trebamo nastaviti. No, zbog ovog pritiska i pritvaranja svega u tržište, E, to je sve zahtjevnije. Također, kada je riječ o prevenciji, kada je riječ o ovim e, strašnim zločinama o kojima čujemo, mnogi se kolege boje da bi moglo doći do toga, da bi moglo doći do, recimo, trgovanja dječjim organima. A imamo i primjere ljudi koji svejedno dobiju, um, nakon dobitka od grana su svejedno bolesni. No ipak e, trebamo snažno reći da se nitko ne smije osjećati ovlaštenim da traži organi, da oni moraju biti dostupni na tržištu. To mora biti poklon jedne osobe drugoj. Hvala, gospodin Pedičini. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Pa, poštovani kolege, ovi strašni razmjeri eh, migracijskih tokova i prijeva migranata, naročito iz eh, zemalja Bliskog istoka i e, Afrike zapravo e, skreće veliku pozornost na trgovanju ljudima i organima. Naravno, e, trgovci ljudima i organima mogu se poslužiti ovim velikom brojem osoba bez identiteta i bez dokumenata, naročito djece, djece koje su izgubile roditelje na prelasku sredozemlja, a vjerojatno i prelaskom Sahare i onda su ta djeca doista laka meta trgovcima organa. Naravno, zaštita djece treba biti prioritet Europske unije. 2007. godine Svjetska zdravstvena organizacija je procijenila da 5 do 10% svih transplantacija bubrega i jetre se obavljaju sa e, nedozvoljeno dobivenim organima, što znači 5000 ilegalnih transplantacija organa, a čini se da taj broj još i dalje raste. Također nadalje, opet eh, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, jedna petina od 70 tisuća transplantacija godišnje su eh, posljedica trgovine organima. Dakle, mislimo da bi Europska unija trebala eh, imati jedan transparentan sustav dijeljenja informacija koje se odnose na presađivanje organa kako bi se moglo utvrditi porijeklo i također put koji je svaki organ prešao, ali prije uz to učuvati i privatnost donatora. Uz to treba nam i veći nadzor nad e, medicinskim e, djelatnicima koji su uključeni u e, presađivanje i treba predvidjeti i vrlo stroge kazne u slučaju trgovine organima. Također treba ulagati i u osvješćivanje javnosti, u obrazovanje i usavršavanje medicinskih djelatnika jer o e, samom senzibilitetu liječnika koji su prisutni u trenutku smrti, ovisi o tome hoće li doći do donacije ili ne. I na kraju mislim da bi Europska unija trebala potaknuti sve zemlje svijeta na potpis konvencije protiv trgovanja ljudskim organima koje je vijeće usvojilo 2014. godine kako bi sva zemlje kriminalizirale prisilno vađenje organa. Hvala, gospođa Dornano. Hvala izvjestitelju na ovom odličnom izvješću. I potpuno razmišljam, razmišljam potpuno kao i on. Treba inzistirati da e, da borba protiv trgovine ljudima obuhati borbu protiv prostitucije i protiv trgovine e, organima. I to je nešto što treba biti dio e, naše gvanjske vanjskog djelovanja. Pritom mislim prije svega na Ukrajinu i na Tursku i mislim da treba klasificirati zemlje s obzirom na e, trgovinu ljudima. Kriteriju postoji. I osim toga, e, to među njima e, je i broj spolnih bolesti. Isto tako treba pratiti dinamiku mafijaških mreža. Dragi kolege, drago mi je da se, da, da se i prati mreža usvajanja djece u Europi i e, surogat majke. Mm, ovim, o, ako to ne spriječimo, doći će do e, pretvaranja e, mladih žena i e, djece u robu. Tretiraju ih, tretira, može ih se tretirati kao robu iz kataloga. Rizici već, već postoje E, takve situacije su dosta e, prisutne vani i to pod medicinskim uvjetima koji su grozni. Želim zahvaliti prevoditeljima na pokazanom razumijevanju. Sada ću dati riječ e, komisiji, ali molim vas na engleskom jer od ovoga trenutka neće više biti prijevoda. Hvala. Thank you very much, Chair. Honorable members of the Parliament, I address you on behalf of the Office of the EU Anti-Trafficking Coordinator, Dr. Mirja Vasiliadu,